Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome Dame i gospodo, i kolege, želim vam dobrodošlicu na nastavak današnjeg e, zasjedanja. Javna sjednica do e, pola četiri. Imamo prvu točku, razdoblje nakon arapskog proljeća, smjernice za budućnost regije MENA. Kao što znate još od 2011 mi veoma intenzivno pratimo razvoj situacije u regiji. Imali smo nekoliko misije, nekoliko razmjena stajališta o, o stanju u toj regiji u međuvremenu i kolege su bile veoma aktivno angažirane na tim zadacima. Ovaj izvještaj stiže nam upravo u pravo vrijeme. Možemo sagledati situaciju i rezultate politika Europske unije u toj regiji te učinkovitosti istih to znači između ostalog i da na kraju ovog mandata možemo procijeniti što smo učinili da poduprimo te zemlje u smislu njihovih legitimnih demokratskih aspiracija. Isto tako, možemo podući još jednom koja su područja gdje je naša pomoć doista potrebna. Prije riječ predam gospodinu Benefeju, koji sjedi tamo, ne znam je li to baš normalno, ne znam nisam gdje u ovom trenutku, ja sam mislio da je tamo. No prije no što mu predam riječ, ja bih rado pozdravio dva gosta na današnjem sastanku abecednim redom, gospodin Mutaz Adam iz Oxfam International, koji je e, voditelj odjela za Siriju. Dobrodošli na naš sastanak. I isto tako e, gospođa Natali Toči, mnogi od nas ju poznaju, dakle direktorica Instituta za međunarodne odnose i E, zamjenica e, gospođe Federike Moderini, Mogherini. Isto tako, počasni profesor na sveučilištu, to sam pročitao njemačkim novinama i e, svima nam je gospođa Toči poznata, kao netko tko je zadužen za globalnu strategiju. O tome je toliko puta bilo riječi na našem odboru. Pozdravljam srdečno i gospođu i gospodina. Dakle, prvo gospodin Benafej. Izvolite. Hvala gospodine predsjedajući i dobar dan svima želim. Meni je doista veliko zadovoljstvo da sam danas ovdje kao izvjestitelj na ovu temu razdoblje nakon arapskog proljeća. Naročito želim naglasiti da želim dobrodošlicu gospođi Toči, koja je ovdje, dakle, u ime viske predstavnice Federike Mogherini i, i drugom našem gostu, gospodinu Adamu. Radi se o veoma e, važnoj regiji koja je isto tako i veoma složena i važna u okviru politike susjedstva. Imamo zemlje u toj regiji koji su posljednjih osam godina prošle kroz velike promjene i prevrate. To je sve krenulo s takozvanim arapskim proljećima. Radilo se o jednoj društveno rašljenoj nelagodi u tim zemljama koja je rezultirala dakle tim događajima. Rezultati su veoma raznorodni. Demokratizacija s jedne strane, sukobi u pravom smislu riječi, s druge strane vidimo Siriju. U našem odboru smatrali smo da je dobro da sagledamo te događaje i ono što je poduzela Europska unija u tom smislu. Kakve smo uspjehe postigli, koje su dobre prakse, a koji su problemi i poteškoće, te usreotočiti se na to. Naravno, ovo izvješće će nam pomoći da produbimo te teme i da još poboljšamo svoj rad slijedom ovog izvješća. Prva reakcija Europske unije bila je da podržimo dakle demokratske snage koje su se pojavile 2011. ali zatim je došao međunarodni terorizam, Daesh i migracijska kriza tu smo zapravo akcent morali staviti na aspekt sigurnosti, stabilnosti tih zemalja i na to da se hvatimo u koštac s fenomenom migracija. Između ostalog imamo i reviziju 2015. politike susjedstva. Tu je akcent stavljen na korake na terenu. Ta politika zasigurno je zaslužna za pojam kao ownership su vlasništva nad ovim procesima i za određenje prioriteta sa zemljama partnerima koraci Unije vrlo često su viđeni tako kao nešto što je e, nametnuto od dozgo, a da pritom nismo imali na umu prioritete na terenu, u konkretnim zemljama. Međutim, moramo reći da je utjecaj na terenu na te zemlje ograničen što ne znači da smijemo zanijekati dakle vlastite vrijednosti u odnosima s tim zemljama. Nakon tri godine e, provedbe imamo neke observacije. Imamo autoritarne režime s kojima smo također pokušali ostvariti suradnju u pogledu migracija. Na neki način to smo koristili kao neki naš adut s jedne strane, s druge strane pokušali smo isto tako inzistirati na razvoju demokratskih vrijednosti i temeljnih prava u tim zemljama, kao i e, e, što smo inzistirali na pravnoj državi. Međutim, važno je načelo diferencijacije, naročito u ovom području gdje možemo ipak vidjeti neke zajedničke tendencije, bez obzira na razlike u povijesti, u društvenoj povijesti, u ekonomskim modelima i bez obzira na događaje 2011. godine te su razlike i dalje velike. Zato treba to imati na umu kako bismo poboljšali učinkovitost vlastih koraka. Druga velika inovacija je sa te strane jest globalna strategija iz 2016. Tu je od središnje eh, od središnjeg značaja pojam rezilijentnosti, dakle sposobnost društva da se odupre krizi i šokovima raznih tipova. Tu se radi o državama, ali isto tako i o društvima. Smatram da je došlo do važne promjene paradigme. Veći akcent stavljen na pojedine pojedince i na civilno društvo kao moguće pokretače velikih promjena. Gledam sada ponovno što piše konkretno u strategiji. Naglasak je na rezilijentnosti država i društava, zahvaljujući demokraciji, zahvaljujući razvoju institucija i održivom razvoju. Samo takvo društvo može dati jedno trajno jamstvo sigurnosti kroz e, dulje vrijeme vlastitim građanima. A što to znači? Znači da i pristup s naše strane mora biti dugoročan. Što je ključ za e, definiranje vlastitih odnosa s, tim, s tom regijom? Treba naći, dakle, e, ravnotežu između rezilijentnosti društva i rezilijentnosti same države, što nije uvijek jedna te ista stvar u autoritarnim režimima. Isto tako, pitanje koji su ciljevi, dakle tih zemalja koje su u pitanju, moramo imati na umu što su interesi tamošnjih građana. Koji su dakle rezultati europskih, europskog proljeća? Velika kriza povjerenja građana u vlastite institucije, što znači da nam je potreban novi socijalni ugovor. A mi to moramo podržati i pomoći u svakom smislu. I imamo također i kratkoročne interese, sigurnost, borba protiv terorizma, suradnja po pitanju migracija, međutim moramo bolje iskoordinirati te dvije razine. Inače ćemo vidjeti na e, općenitoj razini negativne reperkusije u srednjoročnoj i dugoročnoj budućnosti. Isto tako suradnja je važna. Međutim, mnoge od tih zemalja guraju u prvi plan nacionalne interese. To je često u sukobu kako sa Europskom unijom, tako i s ostalim akterima na tom planu. Moramo dakle sami odlučiti na koji način formulirati jednu e, koherentnu i e, učinkovitu vanjsku politiku. Siguran sam da će nam gospođa Toči reći nešto konkretnije o tome kakvi su rezultati globalne strategije u prve dvije godine. Naročito e, nam je drago da je ovdje danas i gospodin Adam koji će nam govoriti o jednoj drugoj temeljnoj dimenziji u samoj regiji, dakle rat u Siriji prve dvije godine protesta protiv Asadovog režima. imamo tu čitav niz protagonista koji je važan na tom planu. Europa je jedan od njih, možda i odlučujući. Za političko rješenje ove krize. Uloga je tim delikatnija obzirom na to da se Sjedinjene države povukle iz igre. Zatim, humanitarna dimenzija. Radimo na tome u suradnji s mnogim međunarodnim akterima već neko vrijeme. Trebaju nam uvjeti života koji su adekvatni za prognanike i izbjeglice iz susjednih e, zemalja. Moramo misliti na život i nakon sukoba i stvoriti preduvjete za to. Za djecu i za mlade koji su uključeni u sve ovo znači rekonstrukcija. Treba ponovo izgraditi kako institucije, tako i infrastrukturu na terenu. Upravo u tome leži uloga Oxfama. Hvala našim izvjestiteljima. Smatram da će današnje doprinose diskusije biti od odlučujuće važnosti za dovršavanje našeg rada slijedom dakle e, ovog izvješća, slijedom napora komisije, slijedom e, ne manje važno i današnjeg zasjedanja tijekom kojeg je riječ upravo o ovoj iznimno važnoj temi. Hvala gospodinu Benefeju. A sada ću riječ proslijediti našim gostima. Prvo, naravno, gospođa Toči. Imate po deset minuta svakim. Hvala. Doista mi je veliko zadovoljstvo da sam danas ovdje s vama. Vidimo koja je tema, dakle razdoblje nakon narodskog proljeća i e u tom okviru. Ovo je šansa da razmislimo o prilično e, seizmičkim poremećajima i monumentalnim promjenama u toj regiji nakon naznačenog datuma, te o našoj ulozi u tome. Kao prvo, podukla bih sljedeće, a to mislim da su tri najvažnije zaključka od 2011. na ovamo. Da tako kažem, prvi zaključak, neodrživost režima mene i njihovo urušavanje. Nije pitanje hoće li se to dogoditi, već je samo pitanje kada. Naglašavam to na samom početku. Zašto? Sama izjava bila je prilično prijeporna 2011. 2012. do 2018. 2017. Ta je izjava postala sve e, prijepornijom i prijepornijom. Na neki način ponovo se nalazimo u iskušenju da kažemo stabilnost autokratskih režima jest nešto što može izdržati test vremena. Međutim, 2011. je nešto čega se moramo konstantno sjećati, jer ta godina i događaj pokazuju. Nije pitanje hoće li se ti sistemi urušiti, nego kada. Razlog je vrlo jednostavan. Imamo društveni ugovor u tim zemljama koji je urušen, koji je uništen, onaj iz 2012 može se svesti na sljedeće. Eto nas tu arapski režimi koji pružaju javne usluge, usluge javnih službi. I nakon, to, nakon toga možemo reći i sama suština je ostala arapska. Nakon toga prolazile su godina, eto gotovo već desetljeće, a te su javne službe nestale, više ih nema. Iz niza razloga. Pitanje je dakle nejednakosti, marginalizacije, to se podlači u izvješću. Priča je to isto tako o korupciji, o pravoj eksploziji tijekom uh, posljednjeg desetljeća u neformalnom sektoru. Isto tako, to je i priča o odsustvu javnih usluga, naročito što se tiče stambenih usluga i zdravstva. Druga stvar koju možemo zaključiti na temelju tog razdoblja promjene su stvarne. Do njih dolazi i ponovo nije pitanje dolazi li do njih, nego e, kad će stupiti e, na snagu. E, međutim, razvoj nije linearan. Nije to samo komplicirano, već je i složeno, da naglasim tu distinkciju. Ako je nešto komplicirano, onda imamo zapravo jednu dvodimenzionalnu evolutivnu sliku. Međutim, ukoliko imamo posla sa složenim fenomenom. To znači da se promjene odvijaju na raznim razinama u različitim trenucima. I taj je multiplicitet, ta je višestrukost ono što nam upravo pomaže da formuliramo zaključak. Znamo da će se neke stvari dogoditi. Jedino što ne znamo jest kada. Sagledamo li, dakle, MENA regiju 2011. na ovamo, vidimo upravo to promjene se odvijaju i to e, na diametrički suprotan način. Imamo dakle primjere poput e, Tunisa. Diametralno suprotan način. Imamo i druge slučajeve gdje se djelovalo više iz očaja i to je bilo neodrživo u dugoročnom smislu, ali bilo je isto tako i pokušaja da se formulira novi socijalni ugovor. Neki režimi su rekli dakle da se više ne radi toliko o javnim e, službama, već da se više radi o sigurnosti, o dimenziji sigurnosti, aspektu sigurnosti. I to više nije bio napredak u smislu neke progresivne evolucije, da se ostvaruje napredak, već zatim korak unatrag. Na pametni pada primjer Egipta. Imamo isto tako i druge slučajeve gdje su se stvari i sustavi urušili praktički sami od sebe. Jemen, Sirija i slični primjeri. Primjerice Sirije, Imate metaforu Feniksa koji se diže iz vatre. Međutim, drugi je to tip režima u odnosu na ono što je bilo prije. Još jedan zaključak. Pijamo dva fenomena koji se odvijaju u isto vrijeme. S jedne strane, sve više područja koji imaju ograničenu državnost u ovoj regiji. Ograničenu zašto? Jer država više nije u stanju ni u, u geografskom smislu kontrolirati vlasti teritorije. Ali ne samo to. Država nije u stanju obavljati ni tradicionalne funkcije države. Dakle, po samo svojoj prirodi to je ograničeno. Tu, dakle, slabi sama država. A s druge strane imamo širi kontekst, regionalni i globalni, na koji se to također odražava. Zato imamo pojave poput Sirije ili Jemena, imamo i širu regionalnu i globalnu konfrontaciju upravo zbog toga jer erozija države dolazi iznutra. I posljednja stvar koju želim podvući. Što sve to znači za nas kao Europsku uniju? Jedna stvar i mislim da se to s pravom naglašava u izvješću koje je pred nama, kako i u vašem širem radu. Utjecaj Europske unije jest ograničen. Budimo potpuno iskreni, ne radi se tu baš samo o Europskoj uniji. Govorimo o e, tektonskim potresima. Ne mogu se u ovom trenutku sjetiti ni jednog unutarnjeg ili vanjskog aktera koji bi zapravo imao dostatan utjecaj da oblikuje trendove u regiji, da na neki način odredi na koji način će se to izgledati u budućnosti. Dakle, nije samo problem u tome da mi nemamo e, tu razinu utjecaja, nema je nitko, što znači da i mi moramo pristupiti tome selektivnije. Dakle, koje su teme koje e, su za nas važne, koje su nam prioriteti. Naravno, uvijek se može zagovarati, dakle, veća razina utjecaja, primjerice u Magrebu, isto tako može se zagovarati veća razina utjecaja što se tiče potrošnje fosilnih goriva. Dakle, države koje troše i države koje proizvode fosilna goriva. Velika je tu dihotomija na dijelu. Geografski moramo biti veoma selektivni i oprezni, međutim, ja bih rekla da je važan i tematski pristup e, s kojim se konkretno temama želimo poblično pozabaviti. Postoji konkretan prijedlog u prijedlogu teksta koji govori o mladima i o mogućnosti da se uspostavi program e, nalik Erasmusu u regimena. To se poklapa i s nekim našim istraživanjima na institutu o tom pitanju. Doista postoji ogroman interes za takvo što radi se o nečemu što je veoma konkretno, što može dovesti do doista smislenih promjena u životu mladih diljem te regije. Drugi eh, važan poučak za nas bio bi to da je nužno krenuti na lokalnoj razini, zbog toga jer se tamo najbolje svača što se zapravo događa. Još jednom imamo dakle neke ideje o tome u prijedlogu teksta. Zamisao je ta da bi delegacije Europske unije zapravo trebala sastavljati savjetodavne odbore u kojima bi radili ljudi iz raznih profesija, koji žive tamo na terenu, a to je predovjet da kasnije zapravo u većoj rezoluciji shvatimo što se događa na terenu. Upravo je to e, ti promjene kako je treba težiti Europska unija. Neki put se to neće vidjeti, neće biti opipljivo na makrorazini e, kompletne zemlje, međutim na terenu će se situacija mijenjati, a to vrijedi i za veoma složene slučaje poput Sirije je Europska unija možda ni nema, nije ni imala mogućnost da utječe do velike mjere na to kako će Sirija izgledati u budućnosti. Međutim, ako se krene od lokalne razine, unutar zemlje, na više lokalnih razina, može se pokrenuti nešto što je bilo smisleno u smislu pozitivne promjene. I e, treći skup tema o kojem valja razmisliti jest sljedeće. A to je riječi su jedno, a konkretna praksa, konkretni koraci su drugo. Primjerice, e, zajednički sveobuhvatni e, akcijski plan. Jedna stvar, druga stvar, e, mirovni proces na Bliskom istoku. I u jednom i u drugom slučaju bili smo veoma glasni i zalagali smo se glasno za nešto što smatram da jesu prave stvari. No, na kraju se sve iskazalo veoma problematičnim i nismo uspjeli nadovesti se na to konkretnim koracima da dakle u priču o mirovnom procesu na Bliskom istoku. No konkretno eh, i CPOA, da spomenem to, to je doista velik problem zadnjih godinu dana, a možda i više, konstantno trubimo o tome koliko smo odlučni da se založimo za to i da učinimo sve što je potrebno. Pa nek košta što košta. No, u trenutku kad se treba pokazati, nismo spremni angažirati se do kraja. I postoje trenuci u kojima moramo biti spremni platiti određenu cijenu, ukoliko želimo doista u konkretnom smislu založiti se za ono u što vjerujemo. I tu naglašavam, dakle, ovaj konkretan slučaj. I na samom kraju, e, tko smo mi u svemu tome? To je zadnje što želim reći. Ako želimo nastaviti s konkretnim koracima u smislu snaženja demokracije, tu možemo govoriti na normativnoj razini, na etičkoj razini. Prvo što moramo učiniti jest da se radi o normama koje i sami poštujemo. I nema jadnijeg primjera od primjera u kojem se radi o tome da inzistiramo na nečemu što ni sami ne poštujemo. Konkretno, Mislim na to kako smo pristupili pitanju izbjeglica i pitanju azila. Ne radi se o nečemu što se kuha isključivo unutar Europske unije. Radi se o nečemu što je vidljivo i izvana. I tu smo mi znatno oslabljeni jer ne možemo etički zastupati te norme i bilo što što govorimo ukoliko nismo spremni sami takve riječi i takva načela sprovesti u djelo unutar Europske unije. Hvala. Hvala Toči. Sada gospodin Adham isto tako, 20 minuta, 10 e, minuta, Dobar dan, dame i gospodo. Nemamo mikrofona. Dakle, dobar dan dame i gospodo i zahvaljujem na mogućnosti da ovdje dođem i govorim pred vama o vrlo važnom pitanju, a to je budućnost Sirije i cijele regije. E, uloga Europske unije je jako važna na globalnom pravu i isto tako je bitno procijeniti ulogu u regiji imena u smislu angažmana u regiji u budućnosti kao i o tome kako Europska unija se može pozabaviti sa sličnim problemima u budućnosti negdje drugdje. Danas sam ovdje kako bih govorio o situaciji u Siriji gdje sam živio, radio i bio uključen u e, odgovor e, od samog početka krize. Oxfam sada ima oko 10 e, milijuna programa u Siriji koji se usredotočuje uglavnom na vodu, sanitarne mogućnosti, životne uvjete i slične projekte. Uglavnom radimo u južnom dijelu, eh, u ruralnom Damasku, eh, na području istoka, u Alepu i eh, na sjevernom dijelu. Neki od tih programa i projekata su financirani od strane Europske unije. Zahvaljujem Europskoj uniji na podršci pristup e, ostaje najveći izazov za e, osobe koje rade, koje se bave humanitarnim radom u Damasku. U 2018. slika se malo promijenila, možda više za nevladine organizacije nego za Ujedinjene narode. Nevladine organizacije mogu pristupiti novo, e, novo zauzetim prostorima u Damasku i ostalim dijelovima, ali u većini tih dijelova e, to nije pravovremeno učinjeno. Održivi pristup zajednicama je još jedan veliki izazov za nas, iako Oxfam i drugi su nedavno uspjeli pristupiti zajednicama i to redovito. Drugi izazovi koji su vezani za e, odgovor u Siriji je nedostatak financijskih sredstava, odnosno ograničena sredstva. Posebno kada se radi o onima koji djeluju u Damasku, odnosno e, u području koje kontrolira vlada gdje dvije trećine e, stanovništva je u stvari smješteno. Obično taj nedostatak financijskih sredstava ograničava našu e, mogućnost da e, pristupimo otvoreno, a isto tako i ograničava našu mogućnost e, da pojačamo naš program. Drugi izazovi koji su ograničavajući za naš odgovor jest činjenica da postoje sankcije kada se radi o mogućnosti međunarodnih e, djelatnika i nevladnih organizacija da uopće prime sredstva koja stižu u zemlju. Isto tako e, postoji e, rizik od diverzija jer Oxfam pokušava odgovoriti na to i nakon dugog razdoblja pokušaja uspjeli smo dobiti odobrenje za to, ali postoji veliki rizik od diverzija i zato smo zaustavili to. Prva stvar koju moramo znati o Siriji jeste koliko se razlikuje Sirija od drugih e, država gdje se dogodilo arapsko proljeće. Svaka zemlja je naravno jedinstvena, a većina zemalja koje su sudjelovale u prosvjedima imaju e, dugoročni, dugoročni, dugoročnu nadu u promjene. E, često su to promjene vlade, iako u nekim slučajevima te nade se nikada nisu ostvarile, a u slučaju Sirije to su bili nade koje su se vrlo brzo pretvorile u jedan e, ratni militarizirani kontekst i situacija je postala jedan rat različitih e, snaga, a od toga se pretvorila u izravnu intervenciju različitih e, aktera koji su još uvijek uglavnom prisutni u Siriji do sada. To znači da pristup Europske unije Sirije, Siriji treba biti malo drugačiji od njezina pristupa drugim zemljama zbog specifičnosti Sirije. Dakle, izvješće koje imamo u Arapskom proljeću, e, pitanje ljudskih prava, e, ravnopravnosti spolova su ograničene na, dvije, na dva redka i jednu rečenicu. U stvarnosti, ta pitanja bi trebala biti prisutna u cijelom dokumentu kao što bi trebala biti i temelj angažmana Europske unije u Siriji. Žene i djevojke moraju biti uključene u oblikovanje programa, pravo da pristupe potporama u svako vrijeme E, za žene i djevojčice. Organizacije za ženska prava treba poduprijeti i, njihov, i izgraditi njihove sposobnosti. Program Oxfam u Siriji ima jedan tim upravo za ravnopravnost spolova. U Siriji imamo zakone, ali i e, socijalne, odnosno društvene i vjerske norme koje smanjuju mogućnosti za žene i postoji rizik da novi ustav za Siriju koji je izrađen kako bi zaštitio vjerska prava u stvari podriva prava žena. E, obrazloženju ste rekli koliko je važno civilno društvo u smislu e, zastupanja e, naroda. To je istina u Siriji kao i drugdje. A Europska unija treba razmotriti čvrsti lokalni pristup Siriji. Civilno društvo treba podržati bez obzira na to gdje se nalazi u Siriji prema vrijednostima ljudskih prava i bez obzira na to na koje su strani sukoba podržavanje sposobnosti civilnog društva u Siriji će imati koristi za građane Sirije i pomoći ljudima da E, osjete da ih se čuje i povećati njihovu sposobnost da donose odluke na svim razinama i da te odluke budu odgovorne. Dakle, Evropska unija mora razmotriti e, trošak e, ograničenog uključivanja tamo gdje su područja koje, koje kontrolira vlada i one koje kontrolira oporba i koje su izvan zemlje. I što to znači za buduće ambicije? postoje elementi civilnog društva u Siriji koji će se pitati zašto se moraju sada angažirati s Europskom unijom kada ih je ona toliko dugo zanemarivala. Dakle, e, mirovni proces u Ženevi je blokiran i e, mogo se povećati, e, povećati diplomacija na putu 2 i 3, što će izgraditi povjerenje sa sirijskim građanima kako bi oni mislili da ih se, odnosno osjećali da ih se sluša. Sada ljudi u Siriji uglavnom smatraju da Europska unija nije zainteresirana. Europska unija nudi određenu potporu u nekim područjima kontrole i strategija je vrlo jasna da podrška civilnom društvu E, i izgradnji kapaciteta na lokalnoj razini će se pružiti samo e, onim dijelovima Sirije koji nisu pod kontrolom vlade Sirije. Iako financijska potpora e, Siriji je doprinijela nekoj stabilnosti u Siriji, ograničena vrsta pomoći koje je dala Europska unija značila je da nije mogla ostvariti svoje više prioritete. E, više od 35% je nezaposlenost ne mladih, a društveno isključivanje je rizik u cijeloj zemlji. Međutim, usredotočivanje na pružanje e, pomoći na prvoj liniji nije učinilo ništa da riješi te probleme. Još uvijek postoji problem stvaranja stanovništva koje je ovisno o pomoći, a ne stanovništva koji se može samo uzdržavati materijalne potrebe najranjivijih e, e, trebaju e, biti prioritet za pružanje pomoći. Politika Europske unije se usredotočila na ograničavanje i sigurnost, međutim bitno je stvoriti mogućnost za stanovništvo. Dakle, potrebna je rekonstrukcija i ali u stvarnosti e, zapravo e, nismo usredotočeni na stanovništvo Sirije niti e, na to da podržimo one koji osnažuju socijalni kapital i njihov program. A to je isto tako obrnuto od onoga na koji se način gleda ta veza u ostatku svijeta. Treba se angažirati sa svim stranama, međutim za većinu u Siriju Evropska unija se nije angažirala niti na tehničke elemente države. Strategija Evropske unije je vrlo jasna kada se radi o e, važnosti humanitarne diplomacije, međutim u Siriji se to nije dogodilo. E, ta diplomacija bi uključivala pregovore za pristup a taj tehnički angažman bi bio sa tehničkim osobljem i lokalnim općinama. Oxfam radi e, e, u, vrlo usko sa e, određenim lokalnim jedinicama koje su omogućile pristup našim projektima pružanja vode i sanitarnih mogućnosti. Mi nalazimo iste ljude u tim, u tim ministarstvima E, to su isti ljudi kada je vlada kontrolirala stvari i kada je oporba e, kontrolirala Dakle, kako bi dobro angažirali civilno društvo i građane Sirije, oni moraju biti uključeni u planiranje, oblikovanje i odluke koje se donose u Siriji sa značajnim e, rezultatima koji ih e, drži uključene i daje dodanu vrijednost. Iako je bilo poboljšanja, postoji ograničeni angažman e, sa civilnim društvom i samo online savjetovanje sa takvim civilnim organizacijama u Siriji. E, Međunarodna zajednica mora podržati više e, sirijskih osoba, većinom žene, mlade, osobe s invaliditetom, e, izbjeglice, povratnike i one koje se bave sa civilnim društvom. Za Brisel 3 civilno društvo mora biti uključeno putem raznih oblika i jasnih metoda utjecaja na sljedeću konferenciju. Pozdravljamo izvješće e, kada govori o e, ulaganju u civilno društvo i izgradnji kapaciteta, a to se mora e, uključiti i ovdje. Dakle, treba podržati rodnu, ravnopravnost i dobro zastupanje što će stvoriti jako dobre uvjete za razvoj u Siriji. Hvala lijepa, gospođo Toči, hvala gospodine Adham. Sada imamo vremena za nekoliko pitanja i odgovora. E, ako možete biti što je kraći moguće, e, jer očekujemo rumunjskog ministra vanjskih poslova u 3.30. Dakle, prvo tražim, e, prvi koji traži da govori gospodin Freund. Hvala lijepa. Zahvaljujem dvijema govornicima. Ja bih e, se želio nadovezati na ono što je rekla gospođa Toči kada je spomenula, a nadam se da vas dobro citiram, e, jedan od, e, od slabosti politike Europske unije je raspodjela izbjeglica, a to se svi slažemo. Međutim, postoji još jedna slabost koja se odnosi na 2011. godinu kada je cijeli taj kaos počeo sa povremenim ustancima u Siriji, prosvjedima u Siriji koji su uzrokovani bili nedostacima vode, koliko sam čuo. Europska unija se u tom trenutku nije angažirala kada je bilo moguće razgovarati s obje strane. kada nije bilo Rusa, nije bilo Iranaca, nije bilo Turaka, nije bilo Isisa, niti sto tisuća mrtvih i milijuna izbjeglica koji su onda završili na našim vratima. Ono što meni ovdje nedostaje je ta e, vanjska politika Europske unije koja je koherentna i sigurna sa pola milijuna ljudi i e, ekonomskom moći koju imamo. Znam da je mlijeko proliveno, Sada je prošlo osam godina i još uvijek nemamo zajedničku vanjsku politiku. Međutim, bojim se da Sirija neće biti posljednja zemlja koja će završiti s takvom sudbinom. Samo trebamo pogledati na Sjevernu Afriku, ne želim spomenuti Alžira, ali upravo mi to pada na pamet. Dakle, pitanje, ako je ostalo kakvo pitanje nakon što, ovoga što sam rekao, slažete li se da, da smo imali tu snažnu vanjsku politiku i da smo imali e, neku vrstu predviđanja, e, gledanja u budućnost, to mi nedostaje. Jedna institucija koja vrednuje situaciju u našim e, susjednim regijama i koja kaže moramo malo obratiti pozornost na ono što se događa u zemlji X ili Z. Nije li hitno da e, se vratimo razumu i da shvatimo da jedino ako zajednički djelujemo u vanjskoj politici možemo postići e, stvari koje su sada potpuno izbjegle kontroli kao što se dogodilo u Siriji. Hvala lijepa. Imam na mom popisu gospodina Bašira i gospodina Jureka. Traži li još netko riječ ili zatvaram popis za popis govornika jer moramo imati vremena za naše gosta da odgovori. Sljedeći je gospodin Bašir, dvije minute najviše. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Ovo je bilo doista zanimljivo poslušati ove govornike danas. Svi mi koji smo se ovdje danas okupili na ovoj e, raspravi držimo svi do vrijednosti demokracije. Svi vjerujemo da e, demokracija znači i e, vođenje računa, e, građani izabiru svoje vodstvo, a posljedica njihove odluke je da ako ako e, nisu zadovoljni s njima, onda e, ih mogu isto tako i odbaciti. I e, isto vrijedi u svim društvima gdje postoji vladavina prava. Ukoliko ona ne postoji, dolazi do prijepora, do zastoja i gospodarskog zastoja. Nadalje, prava e, vlasništva u svakoj državi u kojoj ne postoje takva prava dolazi do e, prijepora, sukoba i e, naravno nedostatka gospodarskog rasta. Ja nadalje smatram da je trgovina ono što može pomoći ovim posrnulim državama Bliskog istoka E, koji se moraju uhvatiti u košac s milijunima izbjeglica koji će pristići iz Sirije, Iraka ili iz Afrike. I trebamo im pomoći, trebamo pomoći ovim državama da se mogu e, prihvatiti te ljude, sniziti e, različite poreze omogućiti e, ovim državama da plasiraju svoje proizvode. Primjer e, proširenja Europske unije je upravo taj koji nam omogućuje da prepoznamo da e, država e, koja je e, susjed, a manje je uspješna nego naša, će biti ljutita država. Moramo prihvatiti tu činjenicu da sada živimo u jednom velikom globalnom selu. Mnoge države koje su danas naše susjede su manje uspješne od nas gospodarski govoreći i trebamo im pomoći da nas sustignu. To je nešto što svima e, ide u prilog, a moramo isto tako i e, ukazati i prokazati neke od naših država članica kada neodgovorno postupaju kao što je to bilo, bio slučaj u slučaju Libije prije nekoliko godina. Moramo jasno ukazati na takve probleme, moramo biti jedinstveni u tom smislu i složno ukazati e, na e, takva činjenja. Hvala. Da, naš kolega je jako e, dobro opisao situaciju u, na Bliskom istoku gdje postoji e, problem na razini demokracije i sigurnosti. Međutim, e, kada postoje sukobi na razini vrijednosti, onda taj sukob postaje i politički konflikt. Nažalost, e, bilanca e, arapskog proljeća je negativna, to pokazuje Sirija. U Siriji mi e, svjedočimo jednoj tragediji koja je posljedica kasnih pogrešaka koje su učinjene. A to su, te pogreške su učinile sve strane. su počinile i one strane koje e, su teoretski e, zasluživale naše povjerenje. U Egiptu vjerojatno vlada Orsija je bila vrlo opasna za e, društveni mir nego maršala Osizija. U Jemenu imamo humanitarnu katastrofu i tako dalje i tako dalje. Međutim, jedna stvar je sigurna. Moramo formulirati nove kriterije naše politike, kriterije koji će e, dovesti do e, stvarnih e, napredaka u regiji i u pojedinim zemljama i koje će imati utjecaj na našu sigurnost, sigurnost na koju imamo pravo. Recimo Maroko nije zemlja koja je prešla E, izravno iz arapskog proljeća. Međutim, situacija u Maroku danas nije gora od one koja je bila prije deset godina. Moramo znati e, tko je naš prijatelj u toj regiji i pomoći našim prijateljima. A moramo ishvatiti koje su negativne posljedice za nas tih raznih kriza. To je jedna lekcija koju ne smijemo zaboraviti. Inače ćemo svjedočiti drugim e, tragedijama kao što su Sirija i Jemen. We you Hvala, imamo nekoliko minuta da odgovorite. Ko će početi? Dame, imaju prednost. Evo, biti ću stvarno kratka i samo ću uh, se nadovezati na nekoliko stvari koje sam već čula. Dakle, slažem se s ocjenom da postoji potreba za jedinstvom. E, to je polazišna točka za bilo što što ćemo učiniti u toj regiji ili bilo gdje drugdje. E, kao prvo, vratimo se malo unatrag i e, razmislimo u odnosu na Siriju, to je jedan primjer koji smo čuli. E, kakve su pogreške onda učinjene? E, to su pogreške koje često činimo. Drugim riječima, mi kao Evropska unija vrlo često zapravo dramatično i šizofrenično idemo iz jedne krajnosti u drugu. Na jednu stranu E, pretjerujemo u odnosu na e, naše slabosti, a isto tako smatramo da e, je druga strana presnažna i to je upravo greška koju smo napravili tada u početku. Trebali smo misliti i pomisliti da možemo pobjediti jer to nismo mislili i to je upravo ta velika pogreška jer Misli smo da e, se radilo zapravo o dominu i da će doći do jednog domino učinka. Međutim, nismo to smjeli učiniti. Napravili smo grešku koju često učinimo. E, naravno da ono što se dogodilo moglo dogoditi bilo gdje drugdje i nakon toga smo, e, nakon što smo mislili da smo tako nevjerojatno snažni, jednostavno otišli u drugu krajnost i mislili da smo preslabi. I onda se postavilo naravno i pitanje obnove. Kako e, se baviti pitanjem e, obnove u kojemu Mm, smo zapravo politički izgubili bitku, a e, vojno nismo nikada bili prisutni. Dakle, to su teška pitanja, morali smo ih postaviti i e, naravno da uvjeti nisu e, bili onakvi kakvi bismo voljeli vidjeli da smo bili u jednom stranke u vojnom sukobu i e, one stranke koje pobjeđuju. I upravo e, je zato potrebna ta to jedinstvo jer bismo time e, umanjili ovaj osjećaj oscilacije, šizofrenične oscilacije između pretjerane slabosti i pretjerane snage. Da, ja bi se nadovezao u odnosu na, na pitanje zajedničke politike Europske unije i vjerodostojnosti isto. I ja ću ovdje govoriti iz perspektive sredozemlja. Što se tiče obnove, e, to je obično pitanje političke prirode. I općenito govoreći, mi se ne miješamo u takva pitanja. Pitanje obnove. Ali upravo zbog toga što se radi o jednom pitanju političke prirode i upravo zbog toga što postoji jako puno ograničenja u odnosu na tu temu i zbog toga što evropljani trenutačno okljevaju uopće e, započinjati bilo kakve rasprave o, o tom pitanju, a to se tiče naravno i sredozemlja E, to je ograničilo svaku mogućnost humanitarne intervencije. Ako usporedimo kontekst Sirije s kontekstom onoga što se danas događa na zemlju, vidimo da zapravo nemamo nikakvu pravu raspravu. Radi se samo o nekakvom spašavanju života i striktnom minimumu. E, što se tiče e, Sirije, Ovdje je sve to vrlo upitno. Intervencija u Siriji bila je također ograničena na, intervencije spašavanja života. Radilo se o jednom produljenom sukobu koji je trajao više od 8 godina. E, e, ta intervencija nije bila e, i dovoljno učinkovita. Jednostavno nismo vidjeli da se ulaže u ljude, u zajednice, u otpornost E, imamo samo puko spašavanje života, a to je dovelo do toga da je čitavo stanovništvo zapravo u potpunosti ovisno o, o toj pomoći, o potpori koju primaju, a nisu e, postali e, zapravo odgovorni za svoje vlastite života. Hvala, hvala što ste došli, hvala na ovome što ste rekli. A sada ću izvjestitelju dati mogućnost e, da zaključi e, svoju intervenciju. Hvala. E, ovo su, ovo je bila jedna kratka razmjena informacija, ali vrlo intenzivna. imali smo dovoljno materijala u odnosu na cijelo izvješće. Gospođa Toči je podsjetila e, na pitanje ovog e, savjetodavnog vijeća. Moramo otići dalje e, u tom smislu. Zatim pitanje koje imamo i u našem pristupu gdje se postavlja pitanje što učiniti s izbjeglicama. I E, neki drugi e, govornici, kao na primjer gospodin Mukasa Adam, je vrlo jasno rekao, prenoseći nešto s terena, da nam treba više izgradnje kapaciteta e, što se tiče civilnog društva, braniti prava djece i žena. To je važno u odnosu na različite države, primjerice Siriju i to smo već e, na primjerima naučili. Intervencija ne može biti nešto izolirano. Intervenciju treba vršiti e, koherentno e, imajući u vidu širu sliku. Dakle, zahvaljujem na svim izlaganjima, predsjedatelju, govornicima, gospođi Toci, gospodinu Adamu. Zahvaljujem svima što ste uzeli riječ i založili se za ovu stvar. Hvala, hvala što ste rekli, sretno u budućnosti i nadam se da se uskoro vidimo. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dame i gospodo, drage kolege, molim vas da sjednete jer bih e, volim, htio nastaviti s radom. A preći ću dakle na točku 31 našeg dnevnog, današnjeg dnevnog reda. Te izražavam dobrodošlicu So I was just hoping that also the S&D group pays attention to our social democratic guest. E, dakle, evo, e, izražavam dakle e, dobrodošlicu ministru vanjskih poslova, gospodinu Teodoru Malesanoumu, čija država članica Rumunska predsjeda Vijećem Evropske unije. Pa, mu na rumunskom e, dakle želim puno uspjeha u e, njegovom predsjedanju. Ja sam se e, susreo s gospodinom Elasanijom prošlog tjedna u Strasburu. On govori mnoge europske jezike, engleski, francuski, rumunski, naravni. A s njim je i gospođa Odubesku koja, e, koju također želim dobrodošlicu kao i gospodin Tita koji je politički direktor. Dakle, svima želim dobrodošlicu. Gospodine ministre, članovi odbora za e, vanjske odnose su doista zainteresirani da čuju prioritete vaše države predsjedateljice e, vijeća te Čuli smo o tome u Strasburu, mi smo doista zainteresirani ovdje e, u ovom odboru za politiku za proširenju, politiku i situaciju u e, Africi, Srednjom, Bliskom istoku. E, sve su to vrlo zanimljive teme, a naravno izazovi su pred nama jer pred nama su europski izbori kao i e, sve one nesigurnosti koje sa sobom vodi Brexit. Dakle, trenutačno radimo na ovim različitim e, e, dosjejima a e, tu imamo i politiku susjedstvu kao i predpristupnim pregovorima. Dakle, zahvaljujem doista što ste e, danas s nama i e, sada vam dajem riječ, a doista sam radosna što ćemo surađivati tijekom sljedećih pet i pol mjeseci. Hvala svima, želim dobar dan, doista mi je veliko zadovoljstvo biti ovdje, dakle ja predstavljam ovdje parlament i e, vladu. E, ja sam rumunske, ja sa pripadam liberalima i demokratima i sve ću učiniti da steknete e, jasnu viziju o tome kakvi su glavni prioriteti našeg predsjedanja. E, gospodine predsjedatelju i e, časni e, članovi odbora, dakle ponavljam, zadovoljstvo mi je biti danas među vama jer vi utjelovljujete institucionalno partnerstvo država članica i u odnosu na vanjsku politiku. E, ja doista cijenim e, vaš rad koji mi je vrlo često bio koristan kada sam e, se obraćao i svojem svom parlamentu u Rumuniji. Dakle, danas govorim u ime cijele jedne države E, koja e, je e, doista ispunila obećanje prosperiteta, sigurnosti i postizanja demokratskih vrijednosti. Mi smo izabrali da budemo ujedinjeni pod istim vrijednostima, zastavom. Dijelimo te vrijednosti s našim prijateljima. Kao država članica Europske unije, Rumunska je uvijek svoju odgovornost, bila odgovorna e, za e, jednu bolju Europu i e, to je u potpunosti prihvaćala. Međutim, činjenica je da je moja država prvi put predsjednica Europskog vijeća, prvi put u povijesti. Nalazimo se u e, jednom vrlo osjetljivom trenutku. Pred nama je Brexit, evropski izbori, e, zatim pregovori oko veoma važnih politika i strategija kao što je okvir nakon 2019. godina, ekonomska monetarna unija kao i budućnost višegodišnjeg financijskog okvira. Naravno, izazovno i ono što se događa na međunarodnom polju. Sve ovi izazovi e, pred nama su u trenutku kada se postavljamo važno pitanje kako će, e, kakva će biti budućnost Europske unije. Pred nama su veoma važni izbori. I ovo e, odražava ne samo naše ambicije u odnosu na naš mandat, već i u odnosu e, na viziju e, za Europsku uniju u odnosu na unutrašnjost unije, ali i gledajući izvana. Upravo zbog toga mi smatramo kao preds, rumunsko predsjedništvo Europskog vijeća da je kohezija ono što je e, vrlo e, važan element. Moramo pokazati jedinstvo na gospodarskoj razini, na socijalnoj i političkoj razini. I to je upravo deviza našeg predsjedanja. Kohezija e, kao zajednička evropska vrijednost. Mi ćemo se usredotočiti na četiri e, važne teme. Više konvergencije, sigurnija Europa, e, bolje i snažnije globalno stajalište i bolje i e, snažnije zajedničke vrijednosti. Pred nama je tih šest mjeseci kada moramo e, postići e, upravo ono što će odražavati i ono što činimo već dugo vremena. Ono što će ovdje biti važno to je također i koordinacija rada različitih institucija. Europski parlament je e, institucija koja odražava upravo zakonitost e, i legitimitet Europske unije pred e, naše odgovornosti odgovornost pred građanima i ja sam spreman surađivati s Europskim parlamentom, AFETO odborom, sa svima vama, imajući na umu ograničenja e, koja predstavljaju izbori u svibnju. Međutim, upravo je taj trenutak e, ono što od nas političara traži da građanima jasno kažemo što jesmo postigli tijekom posljednjih pet godina. Što se tiče prioriteta u odnosu na vanjsko djelovanje Europske unije, dopustite mi sada da pređem na francuski jezik jer ću time eto e, pokazati i u kolikoj mjeri cijenim e, multilingvizam te raznolikost Europske unije. Zajedno e, sa službom za vanjsko djelovanje i našim partnerima iz trija, e, Finska i Hrvatska, složili smo se da trebamo insistirati na provođenju Europske globalne strategije. Interalija E, držimo do proširenja te e, do e, osnaženja političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih veza između Europske unije i susjednih zemalja na jugu i na istoku putem mulateralne e, suradnje, e, suradnje s Ujedinim narodima, e, naravno radeći zajedno na pitanjima sigurnosti, obrane i izrađujući nove radne metode. Dakle, počinjemo ovo trio predsjedanje i moram reći da doista kao prva e, država e, koja će predsjediti u ovom e, triju Želimo e, pokazati da ćemo snažno e, podržavati službu za vanjsko djelovanje kao i e, visokog predstavnika u svim vanjskim djelovanjima. Imamo tu i jednu dobru suradnju koja je do sada ostvarenja, te ćemo nastaviti u tom smislu. Globalni profil Europske unije ovisit će zapravo o tome e, u e, kojim ritmom ćemo e, stvarno ostvarivati ovu zajedničku strategiju i u kolikoj mjeri ćemo biti kadri osmisliti alate za ovaj naš europski način kako bismo razvili sigurnost, bolji razvoj i naravno mir na svjetskoj razini jer sve ovo dio je europskog identiteta. Učinkovitost je nešto što će biti važno za zajedničku sigurnosnu policiju, e, politiku. Tako što ćemo e, osnažiti Europu e, te osnažiti postojeće mehanizme kao što su E, nacionalna obrana, e, zajednička strukturirana suradnja i Europski e, fond za obranu, a nadalje suradnja sa NATO-om te istraživanje i razvoj uključujući i u sektoru obrane. Potrebno je poboljšati suradnju između civilnog i vojnog aspekta i e, Rumunska je, je država članica koja će to podržavati. E, podržavat će jedan integrirani pristup e, u sklopu djelovanja koji će imati u vidu fleksibilan odgovor E, te uzeti u obzir i civilnu e, komponentu. E, imamo naravno primjer odnosa sa Sjedinim američkim državom i s Kanadom. Moramo pronaći inspiraciju za daljnji rad i kako bismo premostili jaz koji eventualno postoji ili nastaje. Potrebno je osnažiti otpornost, boriti se protiv hibridnih prijetnji te poboljšati stratešku e, mogućnost komunikacije. Moramo naučiti iz e, lekcija suradnje, e, lekcija u odnosu na suradnju s našim vanjskim partnerima, izvući zaključke u odnosu na vanjske i e, unutarnje e, e, veze boriti se protiv dezinformacije i jačati otpornost. Izuzetno je važno da budemo svjesni različitih izbora i aspiracija i što oni točno znače kada se pretoče u financijska sredstva. Što se tiče e, rasprava o budućem e, višegodišnjem financijskom okviru, Rumunska e, će e, se pozabaviti upravo e, budućem instrumentom za financijsko vanjsko djelovanje te za vanjsku komponentnu tog financijskog okvira. To će biti test za Europsku uniju od 27 državih članica. Drugi prioritet odnosi se na akcije Europske unije na Zapadnom Balkanu. Danas e, imamo, e, danas smo na prekretnici u odnosu na e, proces proširenja prema e, Zapadnom Balkanu. Upravo u tom duhu u lipnju 2018. godine Vijeće Europske unije usvojilo je jedan vrlo ambiciozan paket za proširenje, a mi vjerujemo da s našim zajedničkom podrškom e, kao i e, procesom u kojem će naši partneri preuzeti vlasništvo nad tim projektom i e, time što ćemo se usredotočiti na konkretne rezultate reforme da ćemo e, stvarno e, doći do toga da imamo proces pristupa za Albaniju i Makedoniju 2019. godine u lipnju. I dalje podržavamo E, napredak pregovora sa Srbijom i e, Crnom Gorom, a e, i valja podržati Bosnu i Hercegovinu. Osim tog postupka proširenja, naravno da je važno razmišljati otvoreno. Mi želimo poticati aktivno građanstvo, kulturu zajedničkog razumijevanja, uzajemnog razumijevanja i dijaloga. E, trebamo e, iznaći prioritete za suradnju na jugoistoku Europe te razmisliti o tome na koji način će Europska unija sudjelovati u različitim strukturama i u različitim inicijativama. Što se tiče Turske, tu nam je cilj da ostanemo otvoreni, imajući na umu da i se ovdje radi o jednom stratešku, strateškom partneru Evropske unije u mnogim područjima kao i o zemlji kandidatu. Vjerujem da Europski parlament razumije da je Rumunskoj koja se nalazi u regiji Crnog mora e, u potpunosti svjesna strateške važnosti Turske. Dragi članovi odbora. Rumunska e, ima za cilj da e, ovo orijentalno istočno susjedstvo Europske unije bude doista u srcu našeg predsjedanja. U svibnju 2019. proslavit ćemo 10 godina od pokretanja ovog istočnog partnerstva. Upravo zbog toga ćemo nastojati e, ispuniti što postići što više na napretka u odnosu e, na e, odnose s našim partnerima te ispuniti naše zajedničke ciljeve za 2020. ali razmislit ćemo i o tome kako dalje nakon 2020. E, dakle, ovdje se nadamo da ćemo uspjeti doraditi ovaj projekt e, orientalnog partnerstva i da će ove države nastaviti njihov put prema Europi. Ovdje imamo dvije veoma e, važne države, strateški zanimljive, a to su Moldavija i Ukrajina. E, Crno more je e, za Rumunsku vrlo važno i smatramo da je to nešto što se treba naći na dnevnom redu Europske unije. Mi želimo obnoviti projekte sektorske suradnje u odnosu na razvoj plave ekonomije oko Crnog mora. A time što ćemo se usredotočiti na inovacije, na zaštitu okoliša, ali i na e, mrežu civilnog društva. Radit ćemo na jednoj sektorskom, sektorskoj agendi e, koja e, radi na više dimenzija i e, koja želi u budućoj deceniji imati jednu vidljivu provedbu ovih politika. U široj perspektivi razmišljamo o regiji Središnje Azije koje se nalazi e, na važnom mjestu između Europe i Azije. Na neki način je to poveznica između ovih e, dvaju regija. Upravo u tom smislu će naše predsjedništvo raditi na e, novom zamahu e, za odnose između Europske unije i zemalja te regije. I e, konačno zadnji e, prioritet više multilateralizma i svjetskog poretka koji se temelji na pravilima. E, to je naše uvjerenje e, da trebamo e, zajednički djelovati sa Ujedinjenim narodima kako bismo zajednički ostvarili napredak na svjetskoj razini. Radit ćemo na održivom razvoju, na suradnji i održanju mira. To je jedna od tema našeg predsjedništva. Rekao sam već četiri stupa. Europa konvergencije, Europa sigurnosti, Europa globalni čimbenik i Europa zajedničkih vrijednosti. Imamo e, izvanredni sastanak na vrhu u Sibiju koji e, je definirao buduću e, agendu, stratešku agendu za e, petu Europu. Europa koja će sama izabrati svoj put, a Rumunska je spremna doprinijeti tom putu. Držim se na raspolaganju za eventualna pitanja i zahvaljujem što ste mi dali riječ. Hvala vam gospodine ministre što ste nam predstavili prioritete rumunjskog predsjedništva iz perspektive vanjskih poslova. Dali ste nam mnogo tema na raspravu. 11 se članova javilo za riječ, što je doista lijep početak. Imamo oko 35 minuta na raspolaganju. Stoga, molim da se kolege ograniče na dvije minute kako bismo gospodinu ministru ostavili dovoljno vremena da odgovori na vaša pitanja. Ići ćemo po e, grupama i e, prvo ide kolega iz Rumunjske, Kristijan Predo. Hvala e, gospodine predsjedajući, ja ću za promjenu govoriti rumunjski. Hvala gospodine ministre. Drago mi je da ste ovdje u našem odboru. I želim vam sve najbolje tijekom rada u idućih šest mjeseci. Želim se osvrnuti na tri elementa. Kao prvo, izjave eh, kineskog eh, predsjednika Xi Jinpinga. Mogućnost eh, da Kina ponovo pripoji Tajvan. Čak i primjenom sile. O tome ćemo na plenarnom zasjedanju, no zanima je vaš stav o tom pitanju. Smatrate li da bi vijeće trebalo osvojiti zaključak o tome? Kao drugo, vaša je vlada nekoliko puta spominjala mogućnost da se e, e, rumunjsko veleposlanstvo preseli u Jeruzalem. Hoćete li tijekom e, predsjedanja e, kontaktirati druge zemlje iz Europske unije da vidite kako je njihovo stajalište o tome? Kao treće, Moldavija. Prije rumunjskog predsjedanja e, parlament je blokirao nekoliko rezolucija o toj zemlji. To jest Europsko vijeće je blokiralo. Dakle, nekoliko takvih rezolucija što je bilo protivno onome za što se zalagao parlament, i isto tako ljudi na terenu u Moldaviji. Vaše stalište blisko je Vlahutnjukovom u Kišinavu koji nije bio e, zadovoljan dakle time kako se razvijaju stvari na europskoj razini u odnosu na razvoj situacije u Moldaviji. Hoćete li tijekom sljedećih šest mjeseci uzeti u obzir mišljenje Europskog parlamenta i zaključke e, eventualnih misija nakon 24. veljače. U redu, hvala. Hvala, Kristijan. E, dopredsjednik, e, gospodin Kristijan, izvolite. Dobar dan, gospodine ministre. Dobrodošli na sastanak našeg odbora. Za vas imam dva pitanja. Prvo, Rumunjska ima bogato iskustvo u odnosima s Moldavijom. Što je realno očekivati od nadolazećih parlamentarnih izbora u veljači u Moldaviji? Zatim, o je ministarski sastanak upravo jutros EU ASEAN. Jutros smo e, na ovom odboru glasovali o sporazumu o suradnji i partnerstvu sa Singapurom. A sljedeći ćemo mjesec imati odlučujući krug pregovora u odnosu na sporazum o slobodnoj trgovini sa Singapurom. Što će biti vaše stajalište o tome podizanju odnosa između Europske unije i Asijana na višu razinu u smislu strateškog partnerstva? Hvala vam. A sada prijatelje Rumunjske, Charles Tanok. Hvala. I hvala gospodinu ministru. Samo proceduralno da kažem koliko ja svačam, tu se radi prvenstveno, dakle, o, e, e, policije susjedstva i partnerstva. Međutim, vi ste ministar vanjskih poslova i možda imate i stavove, dakle, o Asijanu, o Tajvanu, o Kini i tako dalje. No, u ovom slučaju važne su ove teme koje sam upravo spomenuo. A sve ostalo zapravo tiče se posla visoke predstavnice i e, službe za vanjsko djelovanje, ukoliko se ne varam. A Obzirom na jačanje populizma i nacionalizma na našem e, kontinentu i na važnost e, međunarodnog poredka koji se temelje na konkretnim pravilima, moram reći sljedeće. Rumunjska se obično smatra balkanskom zemljom. Ja sam izvjestitelj bar sljedeća tri mjeseca koji je zadužen za Crnu Goru. Drago mi je da ste spomenuli podršku Crnoj Gori i Srbiji na putu članstva Europske unije. Nismo govorili o Makedoniji, tamo se država referendum, nadamo se najbolje. Nadam se isto tako da će Rumunjska podržati i Makedoniju. Ili to ne samo na putu Europske unije, već i u smislu euroatlantskih aspiracija. Još uvijek postoji problem Ukrajine u kontekstu politike susjedstva. Događaju u Donbasu, neprovedba E, sporazuma iz Minska i tako dalje. No, svi znamo da je samo i zemlju Ujedinjeno kraljevstvo ovo doista povijesni trenutak. Brexit je na pomalu. Ukoliko ne dođe do produljenja članka 50, vi ćete biti e, u poziciji da predsjedate, dakle, radom e, vijeća. Ne znam kako će biti e, vaše stajalište o tim pitanjima ukoliko dođe do bilo kakvih preokreta. U svakom slučaju, naša vlada mora ostati dakle u potpunosti e, okuron s čitavim nizom događaja na upravo ovim poljima. Radi se dakle o psk i o zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici, Radi se o posebnom sigurnosnom partnerstvu između Europske unije i Ujedinog kraljevstva i čitavom nizu takvih složenih i srodnih tema, a sve će to biti mnogo teže ukoliko ne dođe do dogovora o e, urednom izlasku iz Europske unije. Hvala. Hvala gospodinu Tanaku. Harms. E, hvala, veoma mi se sviđa vaše obećanje u smislu akcenata na koje ćete se usredotočiti, politika susjedstva i tako dalje. Imam jedno iskreno pitanje. Sve ste zemlje kandidati ili na neki način pridruženi Europskoj uniji. Međutim, svugdje vlada korupcija i to je velik problem. Primjerice, mi smo izgradili s Ukrajincima Ured posebnog tužitelja za boru protiv korupcije na e, primjeru prvo takvog ureda u Rumunjskoj. U međuvremenu mnogo smo razgovarali o tome što se dogodilo u e, Rumunjskoj i isto tako i njenom prethodniku. Zanima me što mislite o tome da treba dati primjer zemljama u susjedstvu i između ostalog i zemljama u susjedstvu, a ipak ste rumunski ministar vanjskih poslova. Drugo pitanje odnosi se na Turskom. U nadolazećem e, razdoblju razgovarat ćemo o izvješću Europskog parlamenta o Turskoj. Izvjestiteljica u prijedlogu teksta traži obustavu pregovora. Postoji mogućnost da ponovo izbije e, građanski rat u Turskoj. Zatim postoji pitanje turskih intervencija u Siriji. Radi se dakle o kandidatu za članstvo u NATO, a ne samo u Europskoj uniji. Mislite li da su te stvari i dalje spojive s tim aspiracijama? Hvala, hvala gospođo, gospodin Kokan, izvolite. Hvala, hvala gospodine predsjedajući i dobrodošli gospodine ministre. Želim vam sve najbolje u radu tijekom sljedećih eh, mjeseci. Što se tiče širenja na Zapadni Balkan Europske unije, to ste izdvojili kao jedan od prioriteta u radu predsjedništva. Znate kako je tu već eh, dosta vremena govorimo s mnogo oduševljenja o procesu proširenja. Imali smo i strategiju proširenja. Bugarsko predsjedništvo je svojedobno pokazalo veliku ambiciju da će učiniti veliki korak naprijed na tom planu. Pa nakon toga sastanak na vrhu o toj temi nakon 15 godina. Ta austrijsko predsjedništvo, oni su pravi stručnjaci za Zapadni Balkan. A sagledajmo sada i tresla se brda, rodio se miš. Oprostite, što moram tako drastično naglasiti to. Svi govorimo da je velika prilika za Zapadni Balkan, imamo Bugarsku, imamo Austriju, zemlje koje se razumiju tematiku. U vašoj konkretnoj zemlji neki su ljudi izrazili skepsu glede upravo te velike, fantastične, neponovlje prilike. Međutim, vi ste nas iznenadili, vi ste također naglasili upravo to i eh, na veoma ste moćan način progovorili o toj temi. No moram vam reći iskreno da se bojim da gubimo vjerodostojnost na Zapadnom Balkanu. Njima kažemo da treba nešto ispuniti. Onda oni ispune, a mi onda kažemo, bar neki od nas. Da, da, da, znamo, znamo, ali da, još uvijek nismo baš suglasni. Znamo o kojim se zemljama radi. Mislim da moramo biti svjesni situacije. Situacije da ćemo svi imati oči uprte u to što ćete učiniti na tom planu i svi ćemo prati napredak. Iznenadite nas i to ugodno, molim vas. Hvala, gospodine Kukano. Sljedeći je gospodin Paško, izvolite. Hvala, hvala, gospodine predsjedeći. U politici sve je nužno, a sve je istovremeno nekako i nedostatno. Da se nadovežem na ovo što je rekao kolega prije mene. No, ja bih zapravo tu malo promijenio smjer diskursa i zapitao gospodina ministra što misli o političkom značaju toga da se pripada Eurogrupi. Je li to nešto što jača položaj zemlje zemlje koje je član Eurogrupe? Ili je to nešto što je zapravo samo po sebi neminovno i neizbježno? A isto tako i normalno. Hvala Ivane. A sada je gospodin Tukeš na redu. Hvala, hvala gospodine ministre. Rumunjsko predsjedništvo ima čitav cilj, čitav niz e, plemenitih ciljeva. Europa, Europa bi trebala biti još ujedinjenija. Govori se o jačanju političke vizije, o smanjenju jaza među pojedinim zemljama članicama i tako dalje. Međutim, sve dok te ciljeve ne ispunimo u vlastitim zemljama možemo čak reći da je u ovom trenutku rumunsko društvo podijeljenije no ikad u posljednjih 30 godina. Teško je govoriti o bilo čemu. Čuju se e, stvari koje podsjećaju na ono što je bilo normalno e, za vrijeme komunizma. I ukoliko sami ne ispunimo te ciljeve, kako da se E, borimo u tom slučaju na bilo kom drugom planu e, za te plemenite ambicije. Kako da to postignemo u najbližem susjedstvu, kako da pomognemo, potpomognemo te procese ukoliko sami nismo bili u stanju ispuniti te ciljeve. U svakom slučaju ne smijemo sukobe izvoziti u Europsku uniju. Zatim postoji pitanje strateškog partnerstva između Rumunjske i Mađarske. S velikom sam pažnjom popratio sastanak koji ste održali s vlastitim mađarskim pandanom. Vaša izjava ukazuje na to da se oslanjate na međusobni respekt u odnosima između Rumunjske i Mađarske, te da ćete inzistirati na dobrosusjedskim odnosima u konkretnim politikama. Međutim, članovi parlamenta koji predstavljaju vašu stranku e, e, e, glasali su protiv izvješća koje osuđuje politiku mađarske vlade u odnosu na migracijsku krizu. Kako u tom svjetlu vidite buduće odnose Rumunjske i Mađarske obzirom na pitanje migracijskih politika, a to je u Europi u ovom trenutku odlučan i ključni problem? Hvala vam. Izvolite, sljedeći govornik. Hvala, hvala gospodine predsjedajući. Gospodine ministre, nekoliko puta ste spomenuli da e, rumunjska politiku proširenja vidi kao ključnu politiku. S druge strane, velika je predanost e, ideji istočnog partnerstva u europskom kontekstu. Na koji način će konkretno rumunjsko predsjedništvo podržati napore koje poduzimaju istočni partneri u smislu zaključenja pristupnih sporazuma. Moldavija, Gruzija i slične zemlje. Tijekom predsjedanja radom vijeća Naglasak je dakle na solidarnosti i jedinstvu koje treba vladati među zemljama Europske unije. Ali kako možemo zajamčiti to da ćemo ukloniti ovu razliku između Europe prvog europskih zemalja prvog reda i drugog reda? Rumunjska će se možda uz Bugarsku i e, možda je e, e, Hrvatsku pridružiti i šengenskom prostoru upravo tijekom predsjedanja, to znamo. Hvala, gospodin Milan Mon. Hvala, hvala gospodine ministre što ste nam se pridružili danas. Nije me i iznenadilo što ste akcent stavili upravo na ove teme koje ste stavili, primjerice politika susjedstva koja je za Rumunjsku smatram veoma važna. Ali mislim ne samo za Rumunjsku, već i za Europsku uniju u cjelini. Ja sam španjolac. Mnoge su europske zemlje koje imaju južno-sredozemne susjede. Ne smijemo smetnuti suma e, sredozemnu dimenziju politike susjedstva u tom kontekstu. Imam dvije stvari koje želim reći. Venezuela prolazi kroz veoma dramatične trenutke i mislim da Europska unija također mora obrati pažnju na to. U parlamentu to i činimo, ali mi bismo rado stavili još veći akcent na to pitanje. Želimo e, da se e, pregovori e, u okviru Merkosura maknu smrtve točke. Ne radi se tu samo o ekonomskim prioritetima, već i o političkim prioritetima Europske unije. Ja se nadam da će vaše predsjedništvo učiniti korak u pravom smjeru i na tom planu. Hvala, gospođa Gomeš, izvolite. Hvala i dobrodošli e, gospodine ministre. Četvrta direktiva o borbi protiv pranja novca sadrži u sebi snažne elemente o borbi protiv terorizma. Postoje naznake da u Rumunjskoj postoje određeni problemi s transpozicijom te direktive na nacionalnu razinu. Je li to nešto što se za vas tiče ministra financija i, ministra unutarnjih poslova ili smatrate da se vi morate pozabaviti time? Jer se radi ne samo o pranju novca, nego i o terorizmu. Neki od nas sastali su se danas e, s novoizbranom predsjednicom Gruzije. Ona nam je rekla kako su i očekivanja, konkretno od vašeg predsjedanja radom vijeća, u smislu preuzetih obveza unutar istorskog partnerstva – pitanje konektivnosti na Crnom moru. Nadovezujem se na ovo što je rekla gospođa Harms, moja kolegica, o Turskoj i kolege koji su spomenuli Jeruzalem, zapravo konkretno Moldaviju. A što se tiče premještanja veleposlanstva u Jeruzalem, ne znam na koji način se to može uklopiti u tradicionalnu politiku Europske unije gdje se podržava dvodržavno rješenje u tom konkretnom sukobu. Hvala. Gospodin Navridis je posljednji član ovog doma koji se javio za riječ. Hvala. Gospodine predsjedajući, ja bih radije grčki, pa molim vas da stavite slušalice. Dragi gospodine ministre, želim vam u svakom slučaju mnogo uspjeha u predsjedanju radom Europske vijeća. Prioritete ste postavili na opisan način, oni moraju proisteći kao prvo iz preuzetih obveza Europske unije. Primjer dva i molio bih vaše mišljenje. Što kanite učiniti dakle, po tom pitanju? Kao prvo pitanje Turske. Nakon mnogih mjeseci, da ne kažem godinu dvije, govori se opet o strateškom partnerstvu. No, pređimo na činjenice. Da konkretno kažemo, Erdoganova vlada nije ispunila svoje obveze naspram Europske unije, a to su preuzete obveze i to eksplicite. Zatim postoji pitanje vladavine prava u Turskoj. Postoji i pitanje ljudskih prava. Postoji pitanje toga da su neke zemlje članice, dakle, zauzele stav prema Cipru i tako dalje i tako dalje. Najvažnije od svega je da se Turska ne pridržava preuzetih obveza. Radi se o istočnom sredozemlju. Radi se dakle o mogućoj vojnoj suradnji između Italije, Grčke, Cipra i s druge strane imamo Izrael, pitanje Izraela, pitanje Jordana. S treće strane imamo prioritete, a to su stabilnost i mir. A zatim, naspram svega toga, Erdoganova vlada, koja provodi vojne manevre. Iz dana u dan, da tako kažemo i zapravo uvodi time neke negativne trendove. Kakvi su trendovi u ovom trenutku na istočnom sredozemlju? Slažete li se sa mnom? Mislim da tu moramo snažno zastupati interese Europske unije. Radi se s jedne strane o energetskoj politici na istočnom sredozemlju, ali i o drugim važnim aspektima. Jedva čekam čuti vaše odgovore na ta pitanja, gospodine ministre. Hvala, hvala, dragi kolege, hvala na ovim doprinosima raspravi. Imate deset minuta na raspolaganju. Ali na kraju bih vam ja još postavio jedno pitanje. U vlastito ime. Rekli ste, istočno partnerstvo bit će jedan od prioriteta rumunjskog predsjedništva. Možda bismo mogli na neki način označiti ili proslaviti desetu godišnjicu, deseti rođena istočnog partnerstva. Ali i kolege su već naglasile važnost situacije u Moldaviji. Situacija u toj zemlji je pitanje koje se poteže već ne znam koji put, kako u ovom odboru, tako i na plenarki. Velika e, većina izrazila je veliku zabrinutost o padu demokratskih standarda u zemlji koja vam je susjed. Pitam zato, kani li rumunjsko predsjedništvo poduzeti kakve konkretne korake da dođe do boljitka situacije u Moldaviji, naročito obzirom na to da 24. veljače predstoje parlamentarni izbori. Hvala. Hvala. Nadam se da ćete mi dopustiti da odgovorim u jednom e, razdoblju koje mi je dodijeljeno, to je sedam minuta. Odgovorit ću na sva pitanja, pokušat ću biti vrlo brz. 15. Hvala, vrlo ste velikodušni. Hvala vam lijepo. zato ću odgovoriti prvo na vaše pitanje. Vi ste na, sada skočili na vrh mojeg popisa. Želim vam vrlo jasno reći, naše stajalište o Moldovi jest da podržimo europski pristup e, Moldove, Evropskoj uniji. Dakle, mi ne uspostavljamo posebne dogovore sa nikakvim političkom ličnošću Moldove. Mi radimo s institucijama i važan dio naše agencije za međunarodni razvoj je zapravo posvećen projektima Moldove na korist građana, ništa drugo. Naravno, s tog gledišta ono što mi možemo učiniti, posebno u smislu izbora, prije tri godine, odnosno prije tri dana, četiri dana, bio sam u Kišineu, sudjelovao sam eh, na proslavi Dana diplomacije i raspravljao sam sa premijerom i sa ministrom vanjskih poslova i prenio sam vrlo jasnu poruku. Postoji jedna crvena linija koja može stvoriti velike probleme za Moldovu, a to je organizacija izbora. Oni moraju biti pošteni, slobodni, organizirani i pod nadzorom promatrača, e, uključujući OSS-a. E, Dakle, naša podrška, naš doprinos jest da im damo vrlo jasne poruke vezane za e, one e, uvjete koje ne mogu ne poštovati. Dakle, to je to više manje. Sada bih započeo s vašim dopuštenjem. Ima mnogo pitanja i ja ću odgovoriti na rumunjskom. Dobro je za vas e, koji ste postavili pitanja, a drugi neće ništa razumjeti. To je izvrsno. Pitanje, dakle, gospodin Kristijan Preda, pitanje e, ponovnog e, spajavanja Tajvana, čak i silom, ako je to potrebno, to je jedna od točaka konferenciji koja se te držati u Bukureštu u siječnju, u siječnju, dakle 31. siječnja, uz sudjelovanje svih ministara vanjskih poslova. I ta, o toj temi će se raspravljati i stajalište svih država članica e, je ono e, koje će podržati sve države članice. Ako mene osobno pitate, ja vam mogu reći jednu stvar. Ja smatram da je e, ta reunifikacija putem političkog dijaloga jedina, jedina mogućnost, ali naravno morat ćemo pričekati da vidimo e, u što vjeruju naši kolege. E, premještanje veleposlanstva u Jeruzalem nije neko otvoreno pitanje. Jedina stvar koja je učinjena u Rumunjskoj nakon što je predsjednik Trump odlučio preseliti e, veleposlanstvo SAD-a u, iz Tel Aviva u Jeruzalem bilo je jedna analiza i procjena onoga e, kakve posljedice bi takvo preseljenje moglo imati za Rumunjsku. Pogledali smo koje su prednosti i nedostaci i analizirali smo pravne osnove i rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda E, rezolucija iz Osla je vrlo jasna u tom smislu. Dakle, nije bilo odluke da se preseli veleposlanstvo u Jeruzalem. Moldova, e, dakle, nije Rumunjska blokirala zaključke vijeća, nego je nekoliko zemalja imalo svoje rezerve vezane za te zaključke. Naše stajalište je bilo jednostavno. Po našem mišljenju, baš prije izbora ne bismo trebali davati nikakvo e, streljivo jednoj političkoj strani niti drugoj. Dakle, naše stajalište se nije promijenilo, mi podržavamo Moldovu dokle god oni nastavljaju s reformama i dokle god vidimo da postoje jasne promjene u moldavskom društvu. Osim toga, mi nemamo nikakve odnose sa posebnim e, osobama, mi se ne bavimo s osobama, mi se bavimo s institucijama. E, pitanje gospodina Kristjansa. Očekivanja vezana za izbore u Moldovi. Ja sam prije četiri dana bio u Moldovi susreo sam se s premijerom, govorili smo o vodećoj koaliciji, a sjeo sam se i sa svim e, članovima neparlamentarne oporbe u Moldovi. Nakon svih tih rasprava zaključio sam da jedna trećina glasova će ići socijalistima, jedna trećina će ići demokratima, a jedna trećina će ići e, neparlamentarnoj oporbi. Oni dosta dobro stoje u svim e, istraživanjima, anketama. Kada sam govorio sa predstavnicima vlade, rekao sam nemojte paliti za sobom sve mostove sa neparlamentarnom oporbom, možda ćete ih zatrebati i kada sam razgovarao upravo sa ovima posljednjima, rekao sam znam da djelujete na temelju različiti, različitih vrijednosti od vodeće koalicije, ali nemojte propustiti tu priliku, zato jer je mnogo novca uloženo u Moldovu i bilo bi šteta da taj e, trud Europske unije se prekine. Morat ćemo pričekati i vidjeti. Vrlo je teško reći koji će biti rezultati izbora. Kada se radi o Singapuru, e, ovaj partnerski, e, sporazum sa Singapurom i što možemo učiniti. Kada se radi o sa zemljama ASEAN, moramo osigurati da imamo kanale komunikacije, da smo povezani s tom regijom i jedan od najglavnijih instrumenata koje koristimo je obrazovanje mladih u tim zemljama Upravo zbog toga što je obrazovanje prioritet, odlučili smo organizirati jedan događaj u Bukureštu i tu smo doveli ministre obrazovanja iz zemalja ASEAN i jedno za drugim e, sa organizacijom koja okuplja e, predstavnike studenata i kancelare, e, odnosno dekane e, sveučilišta iz zemalja ASEAN. Dakle, mislimo da u tom smislu bi Rumunjska mogla doprinijeti e, brzoj, brzom razvoju i sustava obrazovanja u zemljama, zemljama ASEANA. Dakle, kada se radi o zemljama Balkana, Preći ću na engleski, smijem li? Imamo 24 jezika, možete birati. Da, <laughs> ući ću u probleme. Dakle, što mogu reći? Postoji jedna odluka koju je donijelo britansko društvo. Sudjelovali smo u pregovorima između Michel Barnier i e, vlasti u Londonu. na vijeću e, šefova vlada i država u e, prosincu oni su prihvatili e, sporazum o povlačenju i političku deklaraciju vezanu za buduće odnose Ujedinjene kraljevine i Europske unije. Dakle, sa tog stajališta ono što možemo učiniti kao kao e, predsjednik koji rotira, dakle rotirajuće predsjedništvo, ono što možemo učiniti pod e, tim okolnostima, ako Ujedinjeno Kraljevina želi proširi, produžiti e, vrijeme za odlazak, a u međuvremenu unijeti neke izmjene u nacrte sporazuma ili u političku deklaraciju, ono što mi možemo učiniti jest stvoriti potrebne logističke mogućnosti za sastanak koji će omogućiti raznim zemljama Europske unije da izraze svoja mišljenja i da na neki način postignu konsenzus. Ono što mi želimo, želimo doprinijeti stvaranju konsenzusa 27 država članica u odnosu na Ujedinjenu kraljevinu. Dakle, s tog gledišta želio bih eh, izravno reći da nam je žao zbog odluke koju ste donijeli, zaista mi je žao, ali e, mi e, želimo Veliku Britaniju zadržati što je bliže Europskoj uniji, posebno u području vanjskih poslova, obrane, sigurnosti i mnogih drugih pitanja kod kojih Ujedinjena kraljevina je vrlo snažan glas. Ako će otići iz Europske unije, ako dođe do tog tvrdog Brexita, imamo jedan instrument koji se zove strateško partnerstvo između Rumunjske i Ujedinjene kraljevine. To je sklopljeno 2003. To strateško partnerstvo znači da ćemo to nadograditi i pretvoriti u pravne temelje za buduću suradnju. To obuhvaća političke odnose, obranu i sigurnost, gospodarske odnose, kulturne odnose, obrazovanje, inovacije i ostalo. Dakle, mi smo pripremni za sve. Međutim, kao predsjedništvo ono što možemo učiniti je pružiti mogućnosti i iznaći jedan konsenzus što je prije moguće. Rebeka Han, korupcija Ukrajina, Laura Kevriši, podrška, da, da, Turska, intervencija. Imamo različita mišljenja o odnosima između Europske unije i zemljama kandidatkinjama ili punopravnim članicama. S našeg stajališta postojanje temeljnih vrijednosti na razini Europske unije i e, trud da se provedu te vrijednosti u svim zemljama, bilo da su one članice ili kandidatkinje, je jedan od najvažnijih doprinosa Europske unije e, demokratskog razvoja svih društava. To je istina i za vas i za nas, a e, to važi i za Tursku. Odgovorit ću i na to pitanje problema Turske. Iskreno govoreći, Praktično pola e, stanovništva Turske, ako pogledate referendum koji e, se održa u Turskoj, vidjet ćete da su oni jako blizu, 50-50. Kako možemo mi ili kako mogu ja i trebam li ja zaista se riješiti e, Turaka, pola stanovništva, onih koji žele se pridružiti Europskoj uniji, jer druga polovica promiče drugačiju politiku. Ja mislim da to nije dobar pristup. A drugo, tako dugo dok e, smo u doticaju s Turskom, e, dokle oni imaju status a mi imamo neku prednost nad njima. Dakle, ako to srežemo, onda smo gotovi. To je moj pristup. Neću pokušati to nametnuti nikome drugom. To je na vama. Isto vrijedi za Ukrajinu, isto vrijedi i za Moldovu. Odnosi s Europskom unijom oni e, su izrazili svoju namjeru da budu članice Europske unije i to je najvažniji stup demokratskog procesa u svim tim zemljama. I u Rumunjskoj i naše demokratske zemlje se mogu razvijati. Niko ne može reći da ima savršenu demokraciju, ali naš dijalog s Europskom unijom kao e, punopravna članica, kao zemlja kandidatkinja predstavlja mnogo poticaja i potpore za razvoj u tom području. Dakle, je li to u skladu sa članstvom? Da, već sam izrazio svoje mišljenje o Turskoj. Ministar Kukan, ne možemo vas iznenaditi, ali želim vam reći da smo odlučili organizirati na razini ministara vanjskih poslova 31. siječnja raspravu na kojoj će sudjelovati sve zemlje e, Zapadnog Balkana i tu ćemo otvoreno raspravljati sa svim kartama na stolu. I to će počastiti i nazočnost gospodina McAllistera i on će e, tu biti, on ima važan doprinos za, za pružiti i to je ono što možemo učiniti. To nije iznenađenje, ali nadam se da će rezultati biti iznenađujući za neke od vas. Ministar Pašku? Ministar, da. Jednom ako ste ministar, uvijek ste ministar. <laughs> Dakle, ministre Paško, moram vam reći vrlo otvoreno da pristupanje eurozoni je jedan od ciljeva e, Rumunjske. To vam moram iskreno reći. Iz tehničkog stajališta Rumunjska potpuno poštuje svih, sve uvjete za pristupanje e, eurozoni. Postoji zapravo jedan problem, a problem je problem kapaciteta onih građana koji imaju vrlo niske plaće, vrlo niske prihode kako će oni preživjeti ako e, prijeđu e, na pristupanje eurozoni? Dakle, u ovom trenutku pokušavamo povećati te prihode kako bi stvorili minimalne temelje za najniže razine stanovništva kako ih ne bi uništili e, prelaskom na euro. Međutim, politički je za nas izuzetno važno da pristupimo eurozoni. Zašto? Zato što to stvara ideju o e, Europi dvije brzine. I zato s mog stajališta jedno od naših e, e, ambicija je da tražimo od zemalja koje još nisu članice eurozone. Ali imamo obične građane koji imaju vlastitu valutu ali imaju pravo da budu pozvani na sve rasprave o proračunskim i financijskim pitanjima iako nismo dio eurozone. Bez da se pravimo da moramo sudjelovati e, u donošenju odluka. Međutim, moramo biti uključeni i integrirani u sve rasprave koje e, promiču naš razvoj i napredak eh, po tom pitanju. Što se tiče gospodina Tokeša, da, koheziji, upravo zato što postoje problemi kod kuće i u drugim zemljama. Kohezija i konvergencija za nas su najvažnije vrijednosti koje želimo promicati i želimo iskoristiti tu mogućnost da pokušamo e, učiniti da rumunjski građani shvate što znači Europska unija. To bi moglo promijeniti pristup i e, stav općenito. Odnosi s Mađarskom su izvrsni. Mogu vam dati tu e, jedan argument – E, trgovačka razmjena s Mađarskom znači da smo mi drugi e, najveći partner e, Mađarske. Njemačka je prvi partner, mi smo drugi po redu. Još uvijek rastemo. Postoji vrlo solidni temelji gospodarskih odnosa, a tu zapravo postoje stvarni interesi građana. Naravno, možda postoje različita mišljenja, možda za godinu dana kada ćemo, e, kada ćemo slaviti e, stogodišnjicu kraja Prvog svjetskog rata. Međutim, e, te razlike u mišljenjima možemo ostaviti povjesničarima da o tome raspravljaju. Međutim, moji osobni odnosi sa ministrom vanjskih poslova, čak i sa premijerom, e, su vrlo prijateljski i kada god postoji određeni problem, uspjevamo naći rješenje. Gospodin Frunculika, proširenje. kako podržavamo e, sporazum e, pristupanju. Dakle, sve ovisi o konverziji i konvergenciji. Dakle, to je jedno političko pitanje koje je izvan naših mogućnosti e, susjedska politika Rumunjske. Napravio sam pogrešku kada sam govorio o našim prioritetima za odnose sa ističnim partnerima, morao sam odmah dodati i južnim dijelim kod kontinenta. Mi smo svjesni činjenice da kada govorimo recimo o migracijama, da je pritisak na jugu kontinenta od Maroka prema Španjolskoj i dalje podržavamo ideju o jednom boljem odnosu između sjevera, Baltičkog mora, istočnog, e, istočnog dijela e, Crnog mora i južnog dijela Europske unije. Moldova Da. Direktor e, vezan za zakon, direktiva za e, borbu protiv pranja novca je sada u parlamentu, e, čeka usvajanje osvajanje strane parlamenta. Novi predsjednik za Moldovu, mislim da sam odgovorio na pitanje o Moldovi, gospodin Navarides. Turska, mislim da sam odgovorio i na to pitanje. Gospodine McAllister, vi ste prvi postavili pitanje i dobili savršeni odgovor. Hvala vam lijepa. Eh, hvala. Da, 20 intenzivnih minuta i sada pljesak. Hvala što ste došli eh, na naš odbor i hvala što ste odgovorili na sva pitanja puno sreće tijekom idućih šest mjeseci. To će nam i trebati. E, uživajte u e, boravku u Briselu. Malo kasnimo, pa ćemo sada odmah prijeći na točku 32, iduću točku dnevnog reda. So, colleagues, Evo, dragi kolege, sada prelazimo na točku 32. Politički odnosi između Evropske unije i Rusije. Pa ću sada bez odlaganja eh, dati riječ gospođi Kanjeti deset minuta. Imamo puno toga na dnevnom redu. U zadnji čas smo morali promijeniti dnevni red te smo stavili ovo što je bilo jučer na dnevnom redu e, na današnji dnevni red. Pa sada imate deset minuta. Čuti ćemo o tome kako raditi s drugim odborima. Izvolite, imate riječ gospođo Kanjeta. Hvala Međutim, ovo je trebalo biti na današnjem dnevnom redu, onda smo to pomaknuli za ponedjeljak, a sada smo ponovno vratili na današnji dnevni red. A to je izuzetno važan partner i tražite od mene da u deset minuta obavim e, ovaj, ovo izlaganje. Znate, ja 50 godina e, radim na diplomatskom planu kako bi smo izgradili konstruktivne odnosne koji se zasnivaju na uzajemnom poštovanju i suradnji. Međutim, od događaja u Gruziji e, došli smo e, do zaključka da se Rusija mijenja i e, da trebamo shvatiti da ona postaje opasna država za svoje susjede 2014. kada je Rusija aneksirala Krimeju i pokrenula rat poslije protiv Ukrajine. Vidjeli smo da je to točno, da više ne možemo E, govoriti diplomatskim jezikom i da treba stvari zvati njihovim pravim imenom. Želim zahvaliti svima koji su e, dali izmjene u odnosu na e, ovo izvješće. 375 amandmana nije čudo da se velik broj takvih amandmana bave upravo EU sankcijama u odnosu na e, Rusiju te e, traže e, odgovornost za kršenje međunarodnog prava. Trebamo nastaviti s pritiscima dok se Rusija ne počne u potpunosti pridržavati međunarodnih pravila i zakona. E, neke države članice se e, suprostavljaju zajedničkom europskom stajalištu. Međutim, uglavnom se traži više za više, a manje za manje. U tim amandmanima mnogi traže da e, parlament zatraži ponovno Europski mahinski akt, te da što se tiče e u e, globalnih sankcija e, koje je zatražila Nizozemska da se zatraži da se oni vrlo brzo uvedu. E, te da se de facto suspendira ugovor o suradnji između Rusije i Europske unije. Međutim, neke države članice smatraju da ga treba nastaviti ili zamijeniti. Ja još uvijek smatram da imamo vrlo malo prostora za bilo kakav okvir, sve e, dok Rusija i dalje okupira jedan dio Ukrajine te e, prijeti različitim evropskim zemljama. E, Kolege traže više e, izravnog e, uključivanja Europske unije u e, rješenje sukoba u Ukrajini. Naša mišljenja nisu ista, različita su u odnosu na pitanje postoji li mjesto za nove i je li vrijeme za nove velike inicijative za naše uzajamne odnose. Naravno imamo i sjeverno E, sjeverni tok e, i e, tu neki traže da se ovaj projekt zaustavi budući da nije usklađen sa europskom politikom. Ja se unaprijed radujem raspravi u odnosu na ova pitanja E, imali smo e, neke sastanke. Sutra e, se ponovno sastajemo sa izvjestiteljem u sjeni. Neke amandmane smo voće uzeli u obzir. Hvala što ste mi dali riječ. Hvala. Bili ste doista kratki i jasni. Nažalost, nemamo puno više vremena, ali e, ipak pet e, kolega koji su zatražili riječ. Molio bih ne više od dvije minute. E, gospođa Jakonsal, izvolite. Hvala. Nismo još postigli neke kompromise i doista mi je žao što ste te prijedloge tako kasno dali. Međutim, ono što želim prije svega reći jest da je šteta e, što su politički odnosi između e, Rusije i EU-a takvi da zapravo ne idemo dalje, da se stalno ponavljamo. I izvjestitelj je e, s pravom u stavku 4 rekao da je važno da se snize tenzije, da se smanje tenzije te da se ponovno krene u razgovor s Rusijom kako, ne bi, kako bismo smanjili rizik nerazumijevanja mi trebamo provesti međuparlamentarni dijalog. Ta razmjena mišljenja i razgovor među parlamentarcima i zastupnicama, u, zastupnicima upravo e, smanjuje rizik od nerazumijevanja, pokazuje dobru volju i uklanja E, prepreke e, te bi to omogućilo da nastavimo suradnju ili obnovimo suradnju e, s Rusijom. Treba nam novi okvir za suradnju. Naročito što se tiče pitanja sigurnosti, te pitanja zajedničkog interesa kako bismo ponovo uspostavili povjerenje. Dakle, e, čekamo taj novi okvir, a u stavku 12 moram reći da podržavam izvjestitelja koji traži da se ostvari dijalog na visokoj razini između Europske e, unije i e, država koje imaju e, dogovor pridruživanja. To je e, važno, naročito e, je važno uspostaviti dijalog na radnoj razini. treba nam više sredstava e, za novi Erasmus Plus program i ono što nas doista brine u e, izvješću nedostaje veza između ruske vlade i ekstremističkih nacionalističkih stranaka mm. i vlada. Kao što je to slučaj u Mađarskoj, jer ovo je prijetnja za temeljne vrijednosti Europske unije. Hvala. Evo već kasnimo. Molim vas da se držite dnevnog reda i da e, se držite e, ovog e, okvira od dvije minute. Hvala. Evo, ja govorim u ime svoje kolegice koja iz zdravstvenih razloga nije bila u mogućnosti doći. Zahvaljujem izvjestiteljici koja vrlo dobro poznaje Rusiju i koja je e, dobro razumjela da je Rusija sada u jednom ekspansionističkom e, modu e, i to vidimo svugdje Ukrajina, Crna Gora, čak Ujedinjena Kraljevina. Sve su to pokazatelji Sirija, naravno, sve su to pokazatelji da Rusija trenutačno nije naš prijatelj niti drži do naše demokracije ili naših vrijednosti. E, čuli smo čitav, e, moja kolegica traži e, da Rusiju ne smatramo za strateškog partnera ukoliko se ovako agresivno nastavi ponašati, e, da suradnju trebamo održati samo na jednoj nužnoj e, razini e, te se nada da ćemo doći do sličnih zaključaka kao e, što je to bio prije slučaj. E, što se tiče stavka 10, te crvena linija za Međunarodni crveni križ. E, naravno, izvješće je odlično i čestitamo izvjestitelju. Hvala. Izvolite, dvije minute. Hvala. E, hvala na prvom nacrtu ovog izvješća. Radujemo se sutrašnjem razgovoru i e, razmjeni mišljenja. Smatramo e, da je partnerstvo izuzetno važan element u ovom izvješću, pa molim sve da u ovo krenu razumno, bez iluzija sve e, što činimo moramo utemeljiti na e, činjenicama. Nećemo ništa promijeniti u Rusiji. Rusija će ići tamo gdje želi ići. E, došlo je do e, narušenog povjerenja među nama i Rusima. I e, očito se ništa ne čini s ruske strane da se to povrati, to povjerenje. Pa nemojmo sami sebe okrivljavati za ovo do čega je došlo. Budimo praktični. Treće, ruska strana je izabrala izolirati se u odnosu na mnoge EU institucije uključujući i Europsko vijeće. Dakle, nije do nas e, strateško partnerstvo e, je nešto o čemu stvarno trebamo razmisliti. Kakvu vrsta partnerstva želimo? Ovo koje za sada imamo jednostavno ne funkcionira pa trebamo s tim prestati. I nadalje, bez iluzije odnosu na nove kvalitetne odnose. Ako nam e, ako trebamo biti ako treba doći do neke suradnje, to treba biti dosta ograničeno. A sada Euroazija i Europska unija. Euroazijska gospodarska unija nije ništa je jedan prostor kojim dominira Rusija i politički i gospodarski. E, tako da ne moramo pokušati e, razumjeti ono što ne sami Rusi ne razumiju. E, to je prostor za ekspanziju. Zašto bismo se mi uključili u e, rusko dvorište? Tamo su njihovi interesi i nemamo mjesta, nema mjesta za nas. Hvala, Roberta Hamsa. Slažem se s kolegama i čestitam Sandri. Ono što mi se jako sviđa u njenom nacrtu mišljenja jest e, to što je uspjela doista jako lijepo opisati sve izazove koje predstavlja Rusija u Europskoj uniji. Sve više se miješa E, u zemlje našeg europskog susjedstva, čak i u zemlje partnere. E, ona je također uspjela u svom izvješću opisati područja zajedničkog interesa. I u svojim odgovorima na ove kontradikcije jasno je e, definirala mjere kako djelovati, kako se uhvatiti u koštac s ovakvim izazovima, s većom agresijom koja raste e, koja je rasla proteklih godina, te predlaže mjere koje bi omogućilo bolje razumijevanje među EU i ruskim građanima. Podržavam preporuku 15, 16 i sve ono što e, je vezano za održavanje e, kontakata s civilnim društvom. E, čula sam prošli tjedan e, da Vladimir Putin ima više podrške u Srbiji nego u Rusiji. U Rusiji dolazi doista do promjena. Ne znamo što se događa točno i što se tamo sprema, ali moramo ostati fleksibilni. Hvala. Gospodin Flekštajna, postoji gospodin Jurek. Hm. Ja bih također zahvalio na dobrom prijedlogu koji ste formulirali. Kad je izvješće dobro, kad predstavi ono što doista jest. A to ste do velike mjere i učinili. Izvješće je dobro kad nam da na uvid nekoliko tema, te razumna rješenja za obhođenje s istim temama. Kad uspijemo neke stvari popraviti, zahvaljujući tom izvješću. Imamo čitav niz prijedloga, Rebeka je upravo izložila neke od njih. No, ukoliko želimo voditi zanimljivu raspravu, usprkos svemu tome, morat ćemo još što šta dodati ovdje. Ima i nekoliko točaka s kojima nisam suglasan, primjerice točka 21. Molim da svi još jednom razmislite o tome. Nije krivo ono što tamo stoji. Međutim, postoji druga strana nije stvar u tome tko je dobar, tko je zao. Nije stvar u tome tko je zadovoljan, tko se ljuti. Međutim, moramo zaustaviti, dakle, praksu o kojoj je tu riječ kako bismo mogli uspostaviti pravi parlamentarni dijalog. Što se tiče, dakle, točke 13, točke 2, tu se isto čudim. Ja u svakom slučaju neću uspjeti pridobiti većinu, zato to je vrlo vjerojatno. Što se tiče diversifikacije, ja imam svoje mišljenje isto tako o pitanju ovisnosti. Isto tako o pitanju konkretnih prijetnji. Isto tako o pitanju sankcija. Imamo isto tako i pitanje Sjedinjenih država i njihovih veleposlanika te onoga što oni sugeriraju. No u svakom slučaju zastavio bi se na točki 13. To je važno. To je važno. Kod nas je ipak e, tržišna ekonomija ono što je mjerodavno i upravo zbog toga moramo formulirati neki prihvatljivi kompromis. finally, Mr. Jurek. E, hvala, gospodin Jurek. Hvala, hvala, gospodine izvjestitelju. gospođi izvjestiteljici, gospođi Kanjete. E, ne mogu se ograditi od toga što je rečeno o povijesnim sponama e, s nekadašnjim Sovjetskim savezom, te postoje i način na koji danas to još utječe na naše odnose. Znamo isto tako da su nastale Baltičke države nakon raspada je iste i e, moramo raditi na jačanju njihove neovisnosti još čak i danas, a pritom ništa zanemariti od nasljeđa koje postoji. Europa eh, si ne može priuštiti da ostane pasivna u odnosu na kult Lenjina koji danas vidimo na dijelu. Moramo osuditi bolševizam. To je između ostalog i interesu same Rusije, jer slobode nema. Ukoliko nasljeđe komunizma ne bude odlučno zanjekano. Isto tako imam prijedlog amandmana, radi se o jačanju neovisnosti. država koje su nastale nakon raspada Sovjetske unije. Mislim pritom na e, Bjelorusiju. Danas je situacija takva da Rusija pokušava uvjeriti njih da odustanu od vlastite neovisnosti. A sredstva koje e, pritom koriste e, su aduti koji imaju veze s energetikom. Europska unija tu nije u situaciji da se zaustavi samo na financijskoj pomoći Bjelorusiji. Postoje i drugi problemi koji mogu nastati ukoliko e, Rusija obustavi svoju podršku, svoju pomoć. Tu treba djelovati. Postoji imperativ europske solidarnosti. To je jednoznačna situacija. Svi moramo združiti snage da zaštitimo neovisnost te zemlje a bit će važno i brzo razmišljanje. To bih svakako da se uvrsti u rezoluciju. Gospođo izvjestiteljica, jeste li želiš nešto dodati? Koliko sam shvatio, imate sutra još sastanak gdje će se razgovarati o mogućim kompromisima. Da, i to u deset sutra, no još uvijek radimo na kompromisima. I tek 15 smo ispisali do kraja. Mislim da ćemo oko 8 sati biti u stanju odaslati i preostale kompromise. Međutim, smatram isto tako da ćemo zakazati sljedeći tjedan još jedan sastanak izvjestitelja u Sjeni. Ali kažem, sutra ide prva rasprava o kompromisima. I još jednom bih ovdje zahvalila svima koji su dali konkretne prijedloge za uvrštenje u ovo izvješće. Već se unaprijed veselim konstruktivnoj suradnji s izvjestiteljima u Sjeni. Hvala. Krećemo na iduću točku dnevnog reda. Već pola sata kasnimo. Doista e, mi to nije drago zbog toga jer u 5.30 imamo ovaj sljedeći dio sastanka, zajednički sastanak e, s odborom za razvoj. Jeffrey bi trebao biti tu negdje kraj mene, zar ne? Gdje je gospodin Vigand? Ah, tamo ste preko. Herzlich willkommen. Želim vam srdečno dobrodošlicu. Dakle, dragi kolege, želim dobrodošlicu gospodinu Vigandu koji će nam predstaviti novu strategiju EU Indije. EU e e Indije koji su formulirali vijeće i visoka predstavnica. Također pozdravljam i e, članove indijske delegacije. Predsjedajući Jeffrey von Oden s nama, a sad ću bez daljnjeg okolišanja riječ proslijediti gospodinu Vigandu. Nadajmo se da ćemo uštediti neko vrijeme. u svakom slučaju mislim da mene potičete da govorim još brže na što govorim inače, ali ja ću pokušati staviti prave akcente koncizno i progovoriti na pravi način o strategiji koju predlažu komisija i visoko, visoka predstavnica još u studenom prošle godine. Vrlo brzo dobili smo odobrenje i e, potporu vijeća u rekordnom roku nakon samo tri tjedna još u prosincu. Eto, smo se vratili pre deset dana iz e, New Delhija. Tamo smo e, proveli nekoliko dana i sadržali, održali zajednički sastanak svih misija u Srednjoj i Južnoj Aziji. Po prvi put Održali smo također i veoma konstruktivne razgovore s indijskom vladom. Gospodine predsjedajući, znajte, po prvi put ikad indijska je vlada izdala komunikaciju za javnost i medije u kojoj se izvještava inicijativama Europske unije. Što je stvar koja se događa razmjerno rijetko u diplomatskim odnosima e, s Indijom. U svakom slučaju, Glavna stvar u pristupu bilo je jačanje odnosa i veza te njihovo produbljenje. Zadnji put smo o tome prijedlog komisije imali još pred 15 godina i vijeće je potvrdilo i odobrilo to. Zaključak o odnosima između Europske unije i Indije. A tu zapravo želimo obuhvatiti širu zajednicu dionika s obje strane – jer je važno da svi stanemo iz ovog zajedničkog interesa, da u potpunosti iskoristimo dakle e, prilike koje se pružaju u smislu trgovine, investicija, kontakta među ljudima, međutim isto tako važni su zajednički napori u smislu globalnog upravljanja i razračunavanja s globalnim izazovima. Trebaju nam jače sinergije, e, više kohezije, ne samo u vanjskim odnosima, nego isto tako u ovom pitanju i unutar Europske unije. moramo iskoristiti puni potencijal ovog strateškog partnerstva i osnažiti ga za održivu modernizaciju, što je ono što Indija najviše želi. Održivost. Isto tako brza transformacija vlastitih gradova i e, privrednih struktura. Želimo surađivati s Indijom također na uspostavi globalnog e, poredka koji bi odlikovao multilaterizam i pravila na kojima se temelji. E, to se tiče i rada unutar svjetske trgovinske organizacije. A to je naravno važno pitanje kad govorite o najvećoj demokraciji na svijetu. Pa obzirom na to da smo mi drugi, to je naravno veoma važno i radi se isto tako i o zemlji koja ima tržišnu ekonomiju. Dakle, trebamo se zajedno uhvati u koštac s globalnim izazovima, klimatske promjene i želimo isto tako organizirati zajedničke reakcije na sigurnosne prijetnje. Sličnost naših stavove i mišljenja jest ovdje veoma važan sastojak u izgradnji e, ovih odnosa s Indijom. Indija je naravno važan partner u geopolitičkom kontekstu. Mnogo stvari više nije izvjesno kao prije a neke druge činjenice postaju relevantne na globalnoj razini. Danas je Indija druga najbrže rastuća ekonomija svijeta. Stoga moramo zajedno graditi prosperitet i staviti još jači akcent na modernizaciju koja je potrebna našim društvima. EU jest e, prirodan partner Indiji u svemu ovome zbog ekspertize i tehnologija koje su na raspolaganju, zbog transformacije na kružno gospodarstvo. Radi se isto tako o državoj infrastrukturi, o razvoju svih tih važnih aspekata, čistoj energiji, prijelazu na čistu energiju i digitalizaciji. Tu ćemo stvoriti nove poslovne prilike, kako s jedne, tako i s druge strane naravno isto tako borit ćemo se za e, pravedan pristup e, tržištima i za povoljne uvjete ulaganja u Indiji u Indiji. Ulaganja Europske unije u Indiji već su e, znatna. Imamo preko tisuća europskih kompanija koje nude preko šest milijuna radnih mjesta u Indiji. Isto tako imamo 73 milijarde eura koji su uloženi tamo. Takve investicije naravno potiču rast i služe kao pomoć i potpora indijskim programima za transformaciju društva. Važna je tema isto tako i mobilnosti. Važna tema su startupovi, takozvani inkubatori i inovacije. U tom kontekstu želim ukazati i na važnu sponu u smislu strategije konektivnosti Europske unije. To je pitanje koje je već otvoreno u ovim raspravama i ranije. Radi se o temi koja je važna tema i u partnerstvu s Indijom, obzirom na to da je to najveća azijska zemlja koja je geografski najbliža Europi. I tu ne govorim samo o bilateralnoj dimenziji, nego isto tako i o dimenziji suradnje s Indijom na drugim izazovima koji se tiču konektivnosti diljem regije u jugoistočnoj Aziji ili pak u srednjoj Aziji. Sigurnosna suradnja s Indijom biće također i još jedno važno novo područje. Krenuli smo e, s dijalogom koji je relevantan na više razina, kibernetička sigurnost, razoružanje, hibridne prijetnje i tako dalje. Međutim, s razine dijaloga želimo preći na terensku konkretnu suradnju. Pitanje je isto tako i vojnih odnosa između relevantnih tijela u vojnom sektoru. Imamo isto tako sljedeći tjedan, dakle, pristajanje francuske fregate Kasa u e, e, Mumbajskoj luci. To je primjer konkretne suradnje i e, poslužit će svakako kao konstruktivan doprinos u tom kontekstu. I isto tako moramo zajedno štititi ovaj globalni poredak koji je uspostavljen na pravilima. Moramo biti snaga, moramo biti sila koja potiče stabilnost i koja razvija globalne kapacitete. Združimo snage i nasiljujemo ciljevima rasta po pitanju klimatskih promjena i e, drugim važnim temama koji su ključne važnosti za taj međunarodni poredak koji, kažem, mora biti utemeljen na pravilima. I institucije i zemlje članice EU moraju također zasukati rukave i povećati razinu koordiniranosti i koherentnosti u tom radu. Nadam se u tome podrsi ovog visokog doma. U tom smislu ispunjavamo misiju koju ste nam i sami zadali 2017. Vaš je apel bio da usvojimo dosljedne strategije za suradnju s Indijom, a prioriteti su pritom bili formulirani kristalno jasno. Hvala. Hvala, gospodine Vigand. Hvala na prezentaciji a sad bih riječ predao gospodinu Jeffrey van Odno. Hvala. E, Gospodina, mogu reći da me ohrabruje ovo što čujem, dakle, od službe za e, vanjske, vanjsko djelovanje. Isto tako, drago mi je da je i e, ova strategija indijske vlade doživjela svoju potvrdu. Međutim, moram reći i EU i Indija promijenili su se u velikoj mjeri od uspostave strateškog partnerstva 2004. godine. Sjetit ćete se, Europska je unija te godine doživjela veliko proširenje s 15 na 25 zemalja članica. U tom trenutku Indija je već bila broj 12 po pitanju BDP-a na svjetskoj ljestvici. Sada je i Indija na toj ljestvici broj 6. Nakon nakon Sjedinjenih država, Kine, Japana i Njemačke i još nekih zemalja. Do 2025. prognoze su da će Indija postati treća najveća, treće najveće gospodarstvo na svijetu. I ja sam dakle i sam predsjedao radom delegacije za odnose s Indijom i puno smo uložili u razvoj odnosa između Indije, Europske unije i naših zemalja članica, te da se poboljša razumijevanje Indije kao takve u ovom našem visokom domu. Nemam mnogo vremena na raspolaganju, pa neću sad krenuti u pobravanje aktivnosti koje smo proveli tijekom proteklih pet godina, no bilo ih je mnogo i bile su veoma raznorodne. Želim reći, izgradnja pozitivnih e, odnosa mora biti stavljena u kontekst. A kontekst je, moram reći, jedno lagano zanemarivanje od strane Europske unije, kako i parlamenta, ove cjelokupne tematike. Vodili smo bezbrojne rasprave o mnogim drugim zemljama koje su manje važne od Indije a o Indiji se pak razgovaralo veoma malo. Gospodin Vigand nam je predstavio o priopćenju za javnost. Mnogo je toga tu lijepo i elegantno rečeno, međutim nedostaje ključni element, a to je napredak po pitanju sveobuhvatnog trgovinskog e, sporazuma. Na strani 7 se kaže konkretno da bi se trebalo pristupiti ili kako bismo jačali trgovinske veze i investicije. Naravno sve je to dio istog konteksta. Sporazum mora biti e, e, ekonomski smislen. Naravno, sve je to samo po sebi jasno i veoma pozitivno formulirano, međutim nije to e, bog zna kakav napredak od teksta koji smo dobili na posljednjem samitu EU i Indija 2017. Dakle, imali smo 53 stranice priopćenja za javnost o aktualnim odnosima između Europske unije i Indije. A isto tako govorilo se i o sporazumu o slobodnoj trgovini. Svi su bili predani upravo toj temi i naglašali njenu važnost. Što se tiče pregovora o istom sporazumu, priča se vuče već 12 godina. Znamo šta je bilo s CETom, s Kanadom, pet godina je trebalo to. Jasno je, kad postoji dobra volja i predanost s obje strane, a mislim da u ovom slučaju postoji, između Indije i Europske unije, u tom slučaju sporazuma je moguće formulirati. Znamo koje su najprijepornije teme. No, moram reći jednu stvar. Ja sam se e, bavio e, sektorskom suradnjom s Indijom na čitavom nizu područja, kojih nije malo i ti odnosi e, zapravo daleko premašuju gospodarske odnose. Postoji tu čitav niz zajedničkih interesa. Bora protiv terorizma, sloboda e, u pomorskom sektoru, e, čišća mora i oceani, klimatske promjene, razvojna pitanja u Africi, čitav niz tema. Jedna stvar koja mi je postala jasna na moj prethodnoj poziciji, radi se o zemlji čije gospodarstvo je često najveće na svijetu ima najbržu stopu rasta, uskoro će postati i najmnogoljudnija zemlja na e, planeti i vojska će biti jedna od najmoćnijih na globalnoj e, razini. Obzirom na sve te stvari, odnosi s Indijom još uvijek nisu dobili svoje pravo mjesto na ljestvici prioriteta. Otvara se E, nova era mogućnosti za pojačanu suradnju na toliko različitih područja i ja se nadam da ćemo ovaj put priliku i iskoristiti. Više od riječi treba nam suradnja na terenu u praksi. Vidimo da se što što poduzima na tom nizu područja, međutim treba nam više. Što se ovog novog priopćenja tiče, čini mi se da se mijenja i intonacija samog političkog signala i to u mnogo pozitivnijem smjeru. Hvala vam. Hvala eh, gospodine Van Orden na ovom istupu. Eh, Preostaje nam nekoliko minuta za razmjenu mišljenja. Gospodin Preta, gospodin Tanok, gospođa Lokbila, gospodin Bašija. Zatvoram popis. Gospodine Preta, izvolite, imate riječ. Hvala, gospodine predsjedatelju. Ja sam 2017. bio izvjestitelj parlamenta e, u odnosu e, upravo na suradnju s Indijom te e, sam e, u ono vrijeme upravo insistirao na strategiji u odnosu na odnose s ovom zemljom. I drago mi je da je to sada dio naših prioriteta. Kako bismo doista postigli jedno strateško partnerstvo. Dakle, nekoliko e, tjedana nam treba da podržimo ovu komunikaciju te da e, jasno e, pokažemo Indiji da doista želimo ići dalje. I sada e, bih od vas zatražio što dalje, kako dalje. Koliko sam razumio, 11. ili 12. veljače E, doći će u Briselu u posjet e, upravo ministar vanjskih poslova Indije. Na, vjerujem da je to dakle sljedeći korak. A pitam se e, što s eventualnim dogovorom o slobodnoj trgovini, jer nisam vidio da se o tome govori u u vašim dokumentima. Hvala. Mulțumesc, Christian. Charles Tanak. Hvala lijepa, Hvala gospodine predsjedatelju. Prije 20 godina moram reći da je meni 20 godina u ovom parlamentu. 1999. zajedno sa Jeffrey Van Oudenom smo osnovali prijatelje Indije. Sada postoji posebno izaslanstvo u parlamentu, ali onda se E, prepoznala e, važnost Indije kao e, jednom važnom silom. Sada će uskoro biti peta u globalnom gospodarstvu, prijeći će Ujedinjeno Kraljevstvo i stvarno sada se vraća u povijesnu ulogu koju su ona i Kina igrali E, prijašnjih stoljeća i zato se vraćamo u prošlost u neko vrijeme. Kao partner Europske unije dijeli naše demokratske vrijednosti i vladavinu prava i zapravo je to dobar partner i za trgovinu. Ima naravno neke e, prijetnje vezane za vanjsku sigurnost, ali Indija surađuje sa Evropskom unijom. Ona je i nuklearna sila vi trebala bi biti e, e, stalna članica Vijeća sigurnosti UN-a i igrala je e, stalno ulogu u misijama UN-a. Ja sam bio izvjestitelj za Kanadu, izvjestitelj u Sijenu za Australiju i mislim da odnosi Europske unije sa zemljama Commonwealtha će biti e, bolji od bilateralnih odnosa Europske unije i Ujedinjene kraljevine zbog Brexita, jer Europska unija sada e, razvija to e, vrlo blisko gospodarsko partnerstvo sa narodima koji govore engleski. Dakle, Ujedinjena kraljevina sa e, pregovorima o trgovinskom ugovoru je imala problema sa tim ugovorom, posebno kada se radilo za vize i e, carine, kada se radilo o izvozu e, alkoholnih pića. I zato će sada Europska unija nakon Brexita završiti, odnosno zaključiti taj sporazum o slobodnoj trgovini i to će biti korisno za oba partnera. Hvala. Hvala Charles. Gospodin Viler. Gospođo Vila, hvala gospodine predsjedatelju, hvala gospodine Vigant što ste predstavili strategiju. U svemu tome postoji li e, također i prostora za poboljšanje e, poštovanja ljudskih prava kako bi ojačali multilateralizam i kako bi e, se uvela neka pitanja ljudskih prava ili u Ženevi ili u UN-u. Također smo vidjeli neke rezolucije našeg parlamenta i zakone koji promiču i štite ljudska prava u Indiji, a onda postoji e, određeno odstupanje u, e, provedbi nasilja nad ženama i nedavno uhićenje e, branitelja ljudskih prava. To nije tako obećavajuće i zato mislim da bi područje ljudskih prava trebalo biti uključeno u ovu strategiju. Također ste rekli da ste se E, dogovorili da riješite i neke sukobe, odnosno probleme e, u susjedstvu u toj regiji. Možete li možda reći da e, nešto konkretnije o tome? Hoće li biti zajedničkih napora da vidimo, da riješimo situaciju u Sri Lanki? Dakle, radi se o odboru za, za E, ratne zločine. Hvala. Gospodin Bašir na kraju. Hvala gospodine predsjedatelju. Shvaćam da je kasno pa vam neću uzeti mnogo vremena. Ono što bih ja želio reći jest da je dobro rečeno da mi vrednujemo pravila i međunarodni poredak. U središtu svega su Ujedinjeni narodi. UN je donio nekoliko rezolucija o Kašmiru koja nisu, koja nisu provedena. E, postoji mnogo zloporaba ljudskih prava u Kašmiru i mislim da moramo podsjetiti Indiju na njezine obveze da e, poštuje rezolucije Ujedinjenih naroda i da donese rezoluciju i da riješi taj sukob i da nema 700 tisuća e, postrojbi, pristojbi koje zloporabe ljudska prava. E, koriste i pelikane koji su e, oslijepili tisuće ljudi, ranili tisuće ljudi. Od 1989. oko 100 tisuća ljudi je poginulo. Postoji imunitet za oružane snage Indije koje djeluju u Kašmiru a to je izravno, izravno protiv naših vrijednosti. Ako je Indija gospodarska sila, onda ne smijemo to e, samo prihvatiti zato što je uspješna, nego moramo je e, pozvati na odgovornost zbog svih vrijednosti kojima mi težimo. Hvala dragi kolege i kolegice na vašim komentarima. Tko bi želio prvi govoriti? Jeffrey, želite li nešto reći? E, a onda ću dati drugu riječ gospodinu. Da, žao mi je što moj prijatelj i kolega, gospodin Bashir je otvorio e, ovo pitanje koje se odnosi na Kašmir. Kašmir je naravno e, jedna država u Indiji i jedan dio Kašmira je okupirao Pakistan u ovom trenutku. I Gilgit i baltistan I ako pogledate neka izvješća Ujedinjenih naroda, e, radi se o vrlo kritičnoj situaciji ljudskih prava u tom dijelu Kašmira. Gdje je stanovništvo e, pati od e, velikih e, zlouporaba, a isto tako je to e, mjesto s kojeg se pokreću napadi na Indiju. To je zaista žalosno, a u interesu je svih nas da Pakistan i Indija žive zajedno i da postignu određeni dogovor i da izgrade gospodarske poveznice i poveznice između zajednica. I postoji mnogo volje sa svih strana, ali naravno ne pomaže ako stalno postoji jednostrano mišljenje koje e, postoji u takvim forumima kao što je Europski parlament. Hvala. Hvala lijepa na vašem interesu, na vašoj potpori i na vašim pitanjima. Prvo u odnosu na e, sporazum o slobodnoj trgovini. Mislim da nema sumnje da postoji veliko opredjeljenje Evropske unije da se e, pregovara oko takvog sporazuma i, na, i prema zaključcima vijeća Evropska unija želi e, raditi prema jednom takvom sveobuhvatnom sporazumu sa Indijom koji ima solidnu bazu i e, obećavajući razvoj. Isto tako e, zaštita ulaganja će privući veća ulaganja u Indiju. Dakle, prijedlog komisije i zaključci vijeća, ali i veliki napor koji, je uložio glavni pregovarač pokazuje koliko e, postoji zajedničkog razmišljanja o tome što je to ambiciozan, e, obostrano koristan sporazum. E, ova neka detaljna pitanja još nisu riješena, kako je veliki opseg toga, a znamo da komisija ne može podnijeti ovom domu jedan sporazum bez poglavlja o održivom razvoju, o trgovini i održivom razvoju, o radničkim pravima. Ne možemo podnijeti ovom domu jedan sporazum koji, u kojem se neće spominjati javna nabava, koji neće pokriti sve dijelove e, trgovine, trgovine robom, trgovine uslugama. Tu postoje određene poteškoće. Dakle, morat ćemo i dalje raditi i u više e, u više pojedinosti. Postoji volja s indijske strane da se bolje definira taj opseg. Možda on neće biti toliko sveobuhvatan e, sporazum o slobodnoj trgovini, ali mora biti dovoljno sveobuhvatan da nije samo u skladu sa svjetskom trgovinskom organizacijom, nego da dobije političku potporu. Što se tiče pitanja gospodina Prede, što sada? E, e, tajnik za vanjske poslove će biti e, tu za dva tjedna i intenzivno će razgovarati sa mnogim sugovornicima, uključujući i mog glavnog tajnika i proći će kroz mnoga djelovanja suradnji koja su tu predviđena. Imamo intenzivne, e, intenzivna savjetovanja vezana za sigurnost i gospodarstvo i nadamo se da ćemo imati sastanak na vrhu e, krajem ove godine jednom kada prođu indijski izbori i kada prođu europski parlamentarni izbori i da znamo ko se bavi s čime na obje strane ali to je politički sporazum između predsjednika Tuska, predsjednika Junkera i e, premijerke Modi kada se susretnu u Buenos Airesu na sastanku na vrhu 2020. Potreba da budemo proaktivni i da zaista osiguramo da zaista provedemo naše prioritete i da to bude učinjeno s dobrim namjerama, kao što je rekao gospodin Tenok, to je naša odgovornost. Radit ćemo na raznim dijelovima svijeta, e, suradnji jedni s drugima, ako želim odgovoriti gospođi Lokmiler. Dakle, to su naše preklapajuća susjedstva. To znači Bliski istok, Afrika, ali to znači i da ćemo raditi zajedno i na nekim situacijama u indijskom susjedstvu. U stvari mi smo to činili u vrlo dobroj suradnji kada su se nedavno pojavile vrlo teške situacije u zemljama koje ste spomenuli na Maldivima i u Šrilanki jer smo s obje strane zainteresirani da ustavni poredak u tim zemljama i demokracija i, i e, vladavina prava budu ostvareni. Zaista imamo interes da bolje radimo zajedno i s Indijom kada se radi o situacijama u zemljama kao što je Bangladeš ili Mijanmar. I na kraju bih želio odgovoriti na pitanje koje se odnosi na ljudska prava općenito i posebno na Kašmir zaista težimo da bliže surađujemo s Indijom kada se radi o ljudskim pravima. Naravno, to jasno izražavamo e, i u, i u dokumentima vijeća i komisije, ali i u kontekstu UN-a, zato što je sada Indija članica vijeća za ljudska prava. Dakle, želimo e, ubrzo održati dijalog o ljudskim pravima. Europska unija je jedini partner a Indija ima dijalog e, o ljudskim pravima, ali nije se susrela u posljednjih nekoliko godina. Moramo ponovno to pokrenuti. Europska unija slijedi situaciju e, s ljudskim pravima u Indiji i podržava je e, putem aktivnosti osvješćivanja, e, financijskim aktivnostima i nekim e, drugim i nekim drugim instrumentima vezani za instrument za ljudska prava i demokraciju. Isto tako se bavimo nekim pitanjima kao što je pitanje nasilja, a posebno želimo osnažiti žene i neke vođe što se tiče Kašmira, naš stajalište Europske unije je jasno. Mi ohrabrujemo Indiju i Pakistan da pronađu jedno trajno rješenje situacije u Kašmiru i uključivanjem što je više građana Kašmira. To je odgovornost e, obje zemlje da održe mirne odnose i da ostvare e, to rješenje. E, znamo da postoje zloporabe ljudskih prava i kada su se one dogodile, dogodile, treba ih istražiti na transparentan način e, u skladu sa obvezama o zaštiti ljudskim pravima, prava. Znamo da je indijska vlada otvorena e, svim veleposlanicima država članica da putuju u državu o kojoj se govori UN također sa Europskom unijom e, želi e, surađivati i boriti se protiv e, terorizma u svim njegovim oblicima. Hvala. Thank you, Mr. Hvala gospodine Vigant. Ima li još nekih komentara s vaše strane? Ako to nije slučaj, zahvaljujem vam što ste došli, došli gospodine Vigant, i što ste organizirali ovaj sastanak zajedno s afet odborom AFET. Predlažem sada da odmah krenemo na sljedeću i konačnu točku dnevnog reda. To je 34. točka. neki od nas jede u ovoj prostoriji od 9 ujutro. Međutim, još uvijek se dobro osjećamo jer sada se veselimo što ćemo se naći sa našim kolegama iz odbora 9. Ulazili oni sve tu?